colleagues, good afternoon, um, welcome. Dobro večer, dragi kolege, kao predsjedatelj odbora IMCO. Pozdravljam gospodina Tirija Bretona i gospodina Krasnodevskog, podpredsjednika odbora e, za e, industriju, istraživanje i energetiku. The members of a, e, dakle, pozdravljam i sve članove odbora IMKO i ITRE jer organiziramo zajedničko saslušanje. Molim vas da uzmite mjesto. Let us start this meeting. Thank you for that. I also welcome the representatives of Pozdravljam također predstavnike odbora Juri i predstavnike odbora Kult. E, čije su oba predsjednika odbora tu. To su pridruženi odbori na našem saslušanju, a također smo pozvali i e, odbor TRAN kao i e, pododbor SEDE. ću tako da vas e, podsjetim da je svrha ovog saslušanja kako bi članovi oba odbora odgovorili na dva pitanja. Prvo, je li kandidat za povjerenika kvalificiran da postane član kolegija povjerenika i drugo, ima li dovoljno kvalifikacija da bi izvršavao one zadatke koji su mu povjereni. Kao što znate, odbor IMCO odgovoran je za funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući i za mjere koje imaju za cilj identificiranje potencijalnih prepreka za provedbu unutarnjeg tržišta, uključujući digitalno jedinstveno tržište. Isto tako, zaduženi smo za zaštitu ekonomskih interesa potrošača kao i za politike vezane za provedbu pravila jedinstvenog tržišta i prava potrošača. Znate da naš odbori očekuju da na ovom saslušanju e, shvate koliko e, je gospodin Breton e, nadležan za njegov portfelj, a isto tako kako namjerava raditi na tom području. Jedinstveno tržište roba i usluga je naravno jedno od pokretača Europske unije i ključan je za naša poduzeća, za građane i zapravo ključan je za sam europski projekt kao takav. Znamo da je jedinstveno tržište uspješno a ono ovisi o tome da se pravila primjenjuju na jednaki način u cijeloj Europskoj uniji. Prema tome, važno je pravovremeno primjenjivati ta pravila. Kako bi interno tržište funkcioniralo, vrlo je važno jačati i usklađivati unutarnje tržište kako bismo radili protiv fragmentiranja tržišta i uklanjanja prepreka. Zato trebamo također uklanjati umjetne prepreke između novih digitalnih tržišta i tradicionalnih tržišta jer nove razvoj situacije na jedinstvenom tržištu ključno je za jačanje vrijednosti roba i usluga sektor usluga zaista je ključan za e, europsku konkurenciju kao e, i dobro funkcioniranje tržišta kao i za dobrobit naših potrošača na svjetskim tržištima. To je vrlo važno i za buduće politike. Važno je stoga da naše zakonodavstvo bude prikladno za ovo digitalno doba i moramo procjenjivati kako se radi na digitalnoj tranziciji, moramo to raditi na dobrobit potrošača e, kao i e, omogućavati konkurentnost poduzeća. Dakle, zaključno mogu reći da ćemo gledati u kojoj mjeri se E, kandidat za povjerenika može pozabaviti tim temama i kako će to biti na dobroj unutarnjeg tržišta građana i poduzeća. A sada predajem riječ predsjedniku odbora ITRE, gospodinu Krasnodebskom. Najljepša hvala. Gospođa De Suter. E, pozdravljam predstavnike svih odbora koji su danas ovdje zastupljeni, a naročito mi dopustite da pozdravim gospodine Tirija Bretona, kandidata za mjesto povjerenika. E, kao i uvijek, ovaj sastanak možete pratiti putem interneta na web stranicama Europskog parlamenta, pa potrebno mi sve one koji nas prate tim putem. Odbor ITRE zadužen je za industrijsku politiku, za nove tehnologije, mala i srednja poduzeća, informacijsko društvo i informacijske komunikacijske tehnologije i usluge. To je od važnosti za odbor ITRE jer ovaj portfelj uključuje e, i digitalno društvo, mala i srednja poduzeća, svemir i svemirsku e, politiku. Sve će to biti u nadležnosti i našeg odbora. A sada, ako mi dopustite, objasnit ću kako će se odvijati saslušanje danas popodne. Sukladno smjernicama e, za procjenu rada budućeg povjerenika, Europski parlament e, gleda na kvalifikacije i znanja povjerenika vezano za e, njegov portfelj kao i sposobnost komuniciranja. Prije današnjeg saslušanja e, uputili smo mu pripremna pitanja na koje on odgovorio pisanim putem. Ti pisani odgovori podijeljeni su svim članovima odbora na e, Dakle, ta su pitana pitanja poslana svim članovima odbora kao pripremu za ovaj sastanak na svim e, jezicima. E, gospodin Breton govorit će 15 minuta najviše, a imat će priliku za zaključno izlaganje e, od 5 minuta na kraju današnjeg dana. Naime, nakon 25 pitanja koje ćemo uputiti zastupnici i to u jedinicama od po 5 minuta. Jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor gospodina Bretona, zatim dodatno pitanje od najviše jedne minute, kao i odgovor na dodatno pitanje od najviše jedne minute. Dodatna pitanja, podsjećam vas, su ona koji postavlja naravno isti zastupnik i moraju biti vezana za prethodno pitanje. Nakon toga, e, dakle, prvo krug pitanja su koordinatori političkih klubova, a nakon toga slijedi 18 pitanja ostalih zastupnika prema načelu DEONT, uključujući i neovisne zastupnike. Usmeno prevođenje je na 23 jezika. Možete dakle govoriti e, materinjim jezikom, ali e, molim da ne govorite prebrzo jer se sve što kažete prevodi. A sada e, mi dopustite da dam riječ gospodinu Bretonu za njegovo ugodno izlaganje od maksimalno 15 minuta. Hvala lijepa. Pozdravljam sve uvažene članove u parlamenta. Uistinu mi čast što mogu ovdje biti pred ovim odborom i želim uistinu izraziti svoje najdublje poštovanje za rad Europskog parlamenta i uistinu vam time svima zahvaljujem na svemu što činite za Europu i njene građane i to svakodnevno. Ali kao prvo bih se želio predstaviti. Budući da znam da ću kroz vas, nadam se, dobiti taj legitimitet kako bih mogao djelovati kao povjerenik. Dozvolite da započnem. Htio bih započeti s nečim na što sam ja najponosniji, a to je činjenica da sam ja jedan sretan djed koji ima dvoje unuka, Luis i Aba, koji su Njemci i žive u Berlinu. Ponekad se kaže da sam ja imao više života. Naravno da sam ja i kao svi drugi imao samo jedan život. I danas bih vam samo želio reći sljedeće. Ono što je vodeći princip, ono što me vodi, a to je strast, la passion. Strast za znanost i tehnologiju prvenstveno, koja je uvijek bila nadahnuće mojih razmišljanja o tome kako predmijevati, na koji način ćemo mijenjati naše okoliš, naše društvo, drugim riječima svijet. Strast za mladost, za e, podučavanje, strast za ekonomiju i poduzeću, čak i duh poduzetništva. Strast za državno tijelo za služiti i pridonijeti onome iz čega e, postajemo i da radimo za javnu dobrobit. I strast za Europom, njezinom povijesti, vrijednostima i raznolikosti. Ja sam sastinjen od tih strasti i ako mi dopustite danas, ponudit ću ih da ih uzvah stavim na uslugu rada za naš kontinent ostvarujući viziju. Naš kontinent koji sada prolazi kroz e, događaje bez presedana. Predsjednica van der Leyen je govorila o tim izazovima e, klimatske promjene, digitalne državu, ali i mnoge druge stvari koje su ovdje bez presedana ova sadašnja situacija za nas, europske građane, ima poteškoće zato što svi ti problemi dolaze istovremeno na našem kontinentu. Dame i gospodo zastupnici, govorio sam o strašću i uvijek sam bio uvjereni evropljanin u svakoj fazi mog života, od mladog poduzetnika, političara, direktora poduzeća, čovjeka koji strastveno voli nove informatičke tehnologije. I ako mi ukažete povjerenje, ja se u potpunosti predajem u ovakvu vrstu angažmana i moram biti otvoren. Moramo prothitno pripremiti svijet budućnosti tako što ćemo investirati u prave tehnologije. 5G, ali moramo početi pripremati 5G, umjetnu inteligenciju, e, oblak, cloud i ono što dolazi nakon toga, Ledge computing, internet stvari, kibersigurnosti naravno, e, tehnologiju, blockchain i naravno kvantičke tehnologije, kao što znaju oni koji me poznaju. Sve te tehnologije moramo itekako dobro poznavati i one će nam omogućiti da budemo kao što jesmo velika e, industrijska sila u svijetu. Moramo shvatiti oko čega će se vrtiti gospodarski rast u budućnosti, a to je prostor informacija, prostor podataka, informatičkih podataka koji su na cijelom tržištu. Dakle, e, industrija 4.0, e, svi sadržaji, obrana i njezini izazovi vezano za elektroničko ratovanje kao i gospodarenje tehnologijama e, za istraživanje svemira. Na nama je da istražimo, organiziramo, oblikujemo strukturnu, društvenu i drugu stvarnost u tom prostoru koji je danas zaista prostor informacija. I uvijek moramo imati slobodan pristup i moramo na pravičan način to dijeliti. Kao što smo to u proteklom stoljeću napravili na kopnu, na moru i u zraku. A sada se otvara i četvrti prostor koji e, se isprepliče sa tri prethodna prostora, a to je prostor informacija, informatički prostor. I moramo i tu imati jednaka pravila, baš kao i na tri druga područja. I ako mi dopustite jednu metaforu, bila bi to metafora trotaknog motora. Moramo najprije štititi jer unutarnje tržište i njegova pravila omogućuju da se svakoga dana kupuju i prodaju sigurno milijone proizvoda. A to unutarnje tržište postoji i za europske radnike koji mogu slobodno nuditi usluge u cijeloj Europskoj uniji, a jamče im se i profesionalne kvalifikacije. Moramo tražiti da e, i paziti da to unutarnje tržište i dalje dobro funkcionira kako bi i dalje omogućio gospodarski rast u apsolutno svim državama Europske unije, a istovremeno moramo itekako štititi pravila, prava radnika. Moramo se također štititi od nelojalne konkurencije izvana. Ne smijemo biti naivni, ali moramo tražiti da na taj način e, se uspostave bolji uvjeti rada u e, svim tim zemljama u svijetu, naravno u suradnji s Filom Hoganom. Ja ću raditi na tome da zajamčimo lojalnu konkurenciju sa divovskim tvrtkama s drugih kontinenata i moramo također uvijek paziti e, na temeljna socijalna prava. Nakon toga moramo i preobraziti, pretvoriti. Moramo imati ambiciozne industrijske politike za preobrazbu naših gospodarstava koje će postati u izvjesnom smislu konkurentni. Ali govorimo ovdje i o samim vrijednostima, a istovremeno moramo paziti kako imamo socijalnu odgovornost u tom smislu. Dakle, sva ta preobrazba mora biti na korist svima, svakom pojedinačnom svugdje u Europi. Moj rad bit će praćenje uz svega toga uz jedan prioritet. nikoga ne smijemo ostaviti po strani. Ljudski e, kapital je važan i zajedno sa Valdisom Dostromskisom i mojim prijateljem Nikolasom Šmitom ću raditi na tome. To je vrlo važno zato što će ova pretvorba e, informatičkih sustava rezultirati e, prekvalifikacijama velikog broja naših sugrađana. I moramo tu tranziciju pratiti i pomoći kako bismo pomogli svima onima kojima je prekvalifikacija potrebna da dođu do novih radnih mjesta. I zatim taj treći izazov, a to je da moramo e, jednaku pozornost posvetiti ekologiji. Moramo dakle jasno pod poduprijeti novu strategiju rasta za Europu. Unutarnje tržište mora biti povoljno za baš sva poduzeća, mala, srednja i velika. Naša pravila tržišnog natjecanja e, moraju omogućiti jaku e, europsko gospodarstvo, jako ne samo u Europi, nego i u svijetu, kao što je podsjetila novoizabrana predsjednica von der Leyen u kolegiju povjerenika zajedno s Margaretom Vestager predonjeću uspostavljanju europske industrijske politike koje će uključiti sve te nove izazove. A isto tako da bez okolišanja i otvoreno e, gledamo na način na koje te novi odnosi u svijetu mijenjaju naše europske politike. Moramo stvarati strategije po sektorima, moramo imati lanac vrijednosti u svim sektorima, industrije, usluga, a što se usluga tiče, svega onoga što se odnosi na kulturu, ali i na turizam, čije morat ćemo pratiti dakle, njegov razvoj vezano za masovni turizam, pojavljivanje mnogih internetskih platformi i Europa je <clears throat> prvo odredište e, turizma u svijetu. <clears throat> moramo dati mjesta i e, novim e, poduzećima, start-upovima, kako bi oni e, mogli imati zajamčen dio na tržištu i mora im se pomoći da zaštite tvoje znanje i da imaju pristupa javnim natječajima. Ono treća okosnica mog rada mora biti kako gledamo na budućnost i Europa mm, se mora vidjeti u budućnosti. Dakle, moramo znati tko smo mi. Cijela naša kreativnost, kreativnost cijelog kontinenta i moramo znati kako naše kulturne politike utječu na društvo. A e, to u vrijeme kada se gleda video materijala više nego li ikada. Europa mora paziti na to. Zajedno s gospođom Verhoen jako ću paziti koji sadržaj se nalazi na našim kanalima za e, emisije, e, za emitiranje tih sadržaja i to je nešto na što se više ne može gledati odvojeno. Što se tiče naše tehnološke suverenosti, e, moramo se baviti tehnološkom Europom i sa strateškog e, stajališta. Što znači velika ulaganja u autonomnu e, industriju i moramo zaista odgovoriti na stvarne potrebe naše industrije i moramo regulirati putem propisa e, velike aktere na internetu. Možemo e, to napraviti uspješno, baš kao što smo pokazali s uredbom o zaštiti podataka. Zajedno s Margaret Westerger radit ćemo na stvaranju zajedničkog tržišta podataka i svemirska industrija je vrlo važna. Europa mora nastaviti investirati u e, svjetski e, poznate sustave kao što je Kopernik. Zajedno s Marijom Gabriel moramo načiniti Europsko vijeće za inovacije koje i zaista treba našem kontinentu. Nastavit ćemo raditi na svim tim e, aspektima i naravno pitanja vezana za obranu bit će izuzetno bitna zahvaljujući Europskom obrambenom fondu koji će biti na dobrobit malim i srednjim poduzećima, e, na što ću osobno paziti. Isto tako moramo paziti da ne dođe do raskola u našem informatičkom prostoru. E, to treba biti dio čitavog mog portfelja jer e, moram se baviti svim aspektima unutarnjih tržišta. A izabrana predsjednica e, želi da sve što radimo bude u svrsi borbe protiv klimatskih promjena. Zato trebamo imati ambiciozni zeleni plan i do 2050. godine mi moramo biti kontinent koji će biti primjer za druge po pitanju ugljičnih emisija. E, radit ćemo također na prelazu toga da e, imamo automobilsku industriju s automobilima koji nemaju emisije ugljičnog dioksida. Moramo izaći na pravi način iz Dieselgate-a. Uvaženi zastupnici, ja ću s vama surađivati kada budemo radili ovim ključnim pitanjima za naše budućnosti za Europu. I naravno, uvijek ću surađivati sa svim dionicima koji legitimno gledaju na sva ova pitanja, od industrije do građana udruga. Uvijek ću ih slušati. Dame i gospodo zastupnici, kada u jednom životu ste živjeli više života i kada imate priliku izaći pred vas danas ovdje, to znači da su etička pitanja nešto čega se itekako držim. I zato ću vrlo otvoreno reći, radikalno ću raditi i uvijek imati samo jedan interes, da to budem neovisan i danas sam pred vama. Nemam više nikakvih financijskih interesa niti u jednom poduzeću. Jednostavno sam i prije nego što sam danas došao pred vas prodao sve moje dionice, a isto tako više ne objašnjam nikakve druge dučnosti. Moram još jednu stvar vrlo jasno reći e, što se tiče mogućih suhova interesa. E, prema članku drugom stavku šestom pravila ponašanja povjerenika e, ja ne mogu ući sukob interesa. A što se tiče svih financijskih pitanja, izravno vezane za poduzeće do kojem sam do danas radio, ja jednostavno ću se striktno pridržavati svime onime što stoji u kodeksu ponašanja povjerenika i izuzet ću se iz tih pitanja ako se bude radilo o pitanjima vezano za poduzeća koje sam vodio ili u kojima sam radio. Ako me izaberete, ja ću raditi samo u jednom interesu, a to je opći europski interes. Hvala. Uh, thank you. Thank you. Thank you very much. Hvala lijepa. Zahvaljujemo. A sada pozivam predstavnike političkih klubova. Započet ćemo sa pučanima. Gospodin François Xavier Bellamy. Monsieur le, monsieur le commissaire désigné, la mission qui vous attend est décisive. Gospodine povjereniče, kandidatu, vaša misija je od ključnog značaja, kao što ste rekli. Već dosta dugo Europska unija nije uzela u obzir razvoj globalizacije, primjenjivali smo norme umjesto da izrađujemo strategije, a ponekad smo e, činili ranjivima svoje industrije umjesto da ih podržavamo. U nekim sektorima naša poduzeća su bila u konkurenciji sa konkurentima koji ne poštuju nikakva pravila koja moramo poštovati u Europi i koji često koriste velike potpore od svojih e, matičnih država. Na taj način smo izgubili brojne industrijske bitke, radna mjesta i znanja. Kriza kroz koju prolazimo primoravaju nas da prekinemo s naivnošću. Europa mora i treba djelovati da bi napravila ravnotežu globalizaciju. To je e, ključnog značaja za gospodarstvo ili za geopolitiku i ekologiju. Kako zamišljate taj e, e, tu situaciju? Koji će biti vaši prioriteti kako bismo ojačali naše gospodarstvo, industriju i male i srednje poduzeća? Mislite li da treba ulagati u strateške e, lance vrijednosti koji su izloženi e, jako neuravnoteženoj konkurenciji? Mikrofon. Mikrofon je uključen. Hvala zastupniče Belami na pitanju koje je naravno u samoj samom središtu politike koje strukturira moj portfelj. Da, pravo ste, ne treba biti naivan. I upravo se sada sve odlučuje. I ja ću imati tri velika prioriteta. Kao prvo, modernizacija jedinstvenog tržišta. Još puno toga treba napraviti i mi to znamo. Trebamo imati kričnu masu. Treba smanjiti i granice Bavit ćemo s tim pitanjem sigurno tijekom saslušanja. I isto tako, nešto što je odlučujuće u ovom portfelju, želim se postarati da svi sektori naše gospodarstva, usluge, sve koje postoje, industrija, a kad govorimo o industriji, to je 99,8% malih srednjih poduzeća, ali tu je industrija kulture i turizam. Sve je protkano digitalnim. Dakle, moja uloga bit će tada da budem e, sveprisutni dionik e, kako bih pomogao sve naše industrije da se transformiraju. Ali u ste potrebne su nam i velike grupacije koje će moći e, jednako ravnopravno se boriti sa konkurentima koji, kao što ste rekli, ne poštuju iste mjere i norme kao i mi. I zato treba favorizirati e, sektorske strategije. Dakle, oko ključnih tehnologija morat ćemo masovno ulagati u ključne tehnologije. To će se ticati, naravno, govorit ćemo o tome, umjetne inteligencije i svega onoga što se tiče industrijskog vlasništva, ali isto i kibersigurnost, jer e, kibersigurnost će postati na tom planu od ključnog značaja. Dakle, globalitet ovog portfelja nam daje i daće nam e, mogućnosti da e, zadovoljimo izazove koje ste spomenuli. Imate popratno pitanje? Izvolite, gospodine Belami. Hvala vam, gospodine povjereniče, na odgovoru i upravo bih se osvrnuo na ovo što ste spomenuli, jer među sektorima koje ste spomenuli, neki su od e, posebnog značaja s obzirom da su preduvjet naše budućnosti ne samo gospodarske, već i samostalnosti, političke samostalnosti. Tu konkretno mislim na pitanje sigurnosti, mislim na industriju obrane e, i Europski fond za obranu. Parlament je u prethodnom mandatu e, podržao fond za kolektivno ulaganje. Koje, e, kako što mislite o tome? Mislite li da Europska unija može do, ostvariti stratešku neovisnost e, na industrijskom sektoru? A što se tiče kibersigurnosti, koje mislite da su mjere od ključnog značaja kako bismo doknadili stvoreni za za nakon RGDP-a? Što treba napraviti kako bismo zaštitili sigurnost podataka europljana? Što ga tiče znamo da nije samo gospodarska vitalnost u pitanju, već i naše slobode i budućnost naših demokracija. Hvala Mi, ovo je iznimno široko popratno pitanje, raspolažem samo s jednom minutom. Dakle, želim reći da nismo izgubili bitku. Puno tehnologija ima u kojima smo lideri i konkretno što se tiče zelenih tehnologija Europa će biti, jest već i bit će prvi najjači kontinent tehnološki govoreći na svijetu. Ja sam uvjeren u to. No naravno, treba paziti, ovisni smo o nekim tehnologijama, ali rad koji je obavljen, naravno malo prije govorili o Europskom obrambenom fondu i rad Europskog parlamenta, a Usput želim zahvaliti gospodinu Krasnodevskom na njegovom radu na Europskom fondu za obranu. Dakle, on je bio izvjestitelj. Dobili smo izuzetno važna sredstva i trebamo razvijati, gospodine mi dualne tehnologije. No sigurno ćemo se osvrnuti ponovno na to pitanje. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik Dan Nika u ime socijaldemokrata. Izvolite. Dobar dan, e, gospodine kandidatu. U vašim e, odgovorima, koje, pisanim odgovorima, rekli ste da se želite postarati da će Europska unija podržati našu industrijsku bazu kako bi se zajamčilo tranziciju ka zelenom gospodarstvu, te da ćemo imati jamstva za građane i regije na koje utječe tranzicija ka zelenom gospodarstvu. S obzirom na poteškoće koje susrećemo u naj ranjivim e, regijama, tu mislim na e, industrije koje troše najviše energije. Dakle, koje su to mjere koje ćete predložiti kako bi se smanjila opasnost delokaliziranja naših industrija izvan Europske unije? Dakle, na koji način ćete se uključiti u tu pravednu tranziciju kako bismo iznašli mehanizme koji će jamčiti konkurentnost europske industrije te koji će jamčiti jednaku zaštitu životnog standarda i budućnost e, djelatnika u EU. Hvala vam najviše gospodine Linka na pitanju koje je od ključnog značaja, apsolutno. Malo prije sam govorio o tranziciji. Vi ste ovdje aludirali na industrijsku tranziciju. Dakle, istina je da postoje regije u Europi koje su krhki, od drugih i koje bi mogle pretrpjeti e, veću štetu od drugih e, u ovoj tranziciji, osobito kada govorimo na tešku industriju i tranziciju u teškoj industriji. Evo, svima nam je na umu e, recentni događaj u Italiji. No ne samo to, i vi ste spominjali neke sektore u svom pitanju i područja gdje ima rudarstvo, gdje je potrebno dakle zahtjevne tranzicije i e, prekvalifikacije raditi. Dakle, tu treba posegnuti za fondom za tranziciju. Dakle, tu trebamo iskoristiti konkretne, specifične pomoći i države i regije mogu pomoći. U svakom slučaju budite sigurni da ću se osobno pozabaviti tim pitanjima, jer malo prije sam to rekao, ne možemo nikoga napustiti rekli ste, ako imamo neke norme koje su obvezujuće, što je dobra stvar, e, koji pokrivaju cijelu, cijelu Europsku uniju i ako neke industrije žele e, delokalizirati neke druge dijelove Europe, odnosno svijeta gdje te norme nisu na snazi, onda će to biti e, poraz. Dakle, možete računati na mene, financijski instrumenti postoje, o tome ćemo još razgovarati, mislim da je to ključnog značaja i ja ću biti uz vas kako bismo pomogli ove regije, znamo koje su i kako bismo ih pomogli da prioritetno iskoristete eh, sredstva iz fondova za zelenu tranziciju. Popratno pitanje? Hvala. Gospodine kandidato, mimo te pravilne tranzicije, naš klub zastupnika bavio se za mehanizam eh, Carbon Adjustment s obzirom da europska industrija se mora nositi sa svjetskom konkurencijom, mora se nositi s konkurencijom e, sa industrijama u kojima nema nikakvih mjera kojima je cilj da se smanje onečišćenje, e, gdje e, onečišćenje nije prioritet, dakle nije oporezovano. Zbog toga naša industrija je u nepovoljnom položaju. Konkretno, gospodine Breton, kada i kako mislite poduzeti mjere kako e, bi se e, djelovalo glede tog mehanizma prilagodbe glede cijene ugljika? To je jako važno pitanje. I ja se slažem tim prilagodbama, jer ste to jako dobro naznačili. Dakle, ne samo da se tu radi o zaštiti okoliša cijelog našeg kontinenta, dakle, to je pozitivna stvar, naravno. Puno smo se bavili tim pitanjem no, u pravu ste kada kažete, ja sam to malo prije rekao u uvodnom izlaganju, dakle, trebamo se boriti napose u situacijama kada nemamo pravedno tržišno natjecanje. Dakle, evo, ovo su konkretne situacije koje ste naveli kada tržišno natjecanje nije ravnopravno jer zemlje izvan Europske unije primjenjuju norme koje nisu ekvivalentne našima i koje se drugačije održavaju na naše potrošače. Dakle, jedan od instrumenta jeste taj eh, porez na ugljik. To je nešto o čemu sam spreman razgovarati i mislim da je danas vrijeme da se to provede u djelo. Najpša hvala. Sada u ime Europe, gospođa Dita Hransova. Hvala najpša predsjedatelju, gospodine Breton, želim vam dobrodošlicu. Objasnili ste svoj životni put i mislim da je jasno da imate iskustvo i znanje da upravljate dobro ovim portfeljom. No, htjela bih znati kako ćete iskoristiti svoje iskustvo kako biste zaključili jedinstveno tržište. čujem preuzetnim obvezama da će to napraviti tako da to pomogne e, svim državama članicama. No ono što nam nedostaje u e, jeste puna provedba slobode e, kretanja usluga. Vi ste svoju karijeru izgradili u uslugama, među kojima i digitalne usluge. Dakle, recite ovdje parlamentu kako ćete provesti slobodu kretanja usluga i jeste li spremni obećati da ćete raditi na zaključenju jedinstvenog tržišta e, i sektora usluga? Gospodine Breton, izvolite odgovoriti. Hvala, draga Dita Ranzova. Da, to je tema od ključnog značaja i ja sam to spomenuo u uvodnom izlaganju. Usluge predstavljaju 70% BDP-a. 90% novih radnih mjesta na našem tržištu, dakle to je apsolutno ključnog značaja. Preostaje nam sada granica između usluga i tradicionalnih sektora koji su industrija, poljoprivreda. Te granice se tope, usluge su apsolutno svugdje prisutne. Tako da vam želim doista jasno reći ja ću se proti, usprotiviti svim novim preprekama. Istina je da su to osjetljive teme, vidio smo ponekad neke prepreke koje se pojavljuju, dakle neke zemlje nisu igrale timski kako bi trebale uvijek, ali ja, sam, ja ću biti tu kako bi svi igrali timski. Jasno je da neću ponovno otvoriti direktivu o uslugama, to ne tražite od mene i to ne možemo napraviti, ali namjeravam e, ojačati njeno provođenje, jer ona je tu, treba funkcionirati uz poštovanje pravila. Imaćemo isto jednaka pravila između svih zemalja, a por toga, spomenuli ste digitalne usluge koje ipak e, znatno mijenjaju stvari i to je jedna od poluga koje treba koristiti danas kako bismo prilagodili tu direktivu o uslugama. No parlament je već puno toga napravio i sama komisija. I ovdje odajem počast e, podpredsjedniku Hansipu, pored kojeg sam e, radio na na podatkovnom e, dosijevu podataka i to treba još jačati kako bismo imali išli još dalje. To se može napraviti. E, akt o e, digitalnim uslugama jako je važan, potpisalo ih je 28 zemalja. Ja ću odmah provjeriti da se to dobro primjenjuje jer računam na taj akt kako bi pojačao fluidnost, nužnu fluidnost u Uniji usluga i njihovo dobro funkcioniranje kako želite i kako ja želim. Hvala gospođo Hranzova. Imate li popratno pitanje? Najviše hvala. Evo, upravo ste spomenuli digitalne usluge, dakle imat ćemo akt o digitalnim uslugama i mislim da svi slažemo kako ga želimo, kako bismo prekinuli fragmentaciju tržišta digitalnih usluga. E, direktiva o e trgovini od ključnog je značaja za razvoj digitalnih usluga. Jeste li spremni obvezati se da svi prijedlozi e, za e, e, direktivu e-trgovine neće biti oslabljeni? Gospodine Breton, hvala što ste mi omogućili da to pojasnim. Da, nećemo to dirati, nećemo to dovoditi u pitanje. No vidio sam da postoje neke inicijative koje su blokirane od strane prethodnog saziva parlamenta. Mnogi među vama to imaju na umu, tu mislim na e-card. Pratio sam taj dosije i imam svjež pogled na stvari. Ja ću pogledati zašto je to blokirano, da li se dosije može da li se može napredovati, ne mogu preuzeti nikakvu obvezu, ali ja ću to analizirati i želim vidjeti kako e, će stvari razvijati, ali evo, odgovaram e, na vaše pitanje, dakle vjerujem u to. Hvala sljedeći govornik, e, gospođa Toussaint, u ime Zelenih. Hvala. Dobar dan, gospodin Vreton. Ako biste stupili na E, na dužnost, imali biste portfelj koji pokriva industrijsku politiku, digitalno tržište, obranu, svemir i unutarnje tržište. Složit ćete se da se tu radi o ogromnim ovlastima i, e, i ogromna je naša zbunjenost, jer e, s obzirom da poduzeće koje ste donedavno, kojim ste donedavno upravljali aktivno je u svim ovim područjima koje sam navela i odvidite savršeno preklapanje između tih različitih sektora u biti vaše imenovanje je stvara nejasnoću tamo gdje je potrebno biti jasan i to u interesu općeg dobra. Kada ste bili ministar gospodarstva u Francuskoj morali ste se isključiti iz dosija koji su mogli biti problematični što se tiče sukoba interesa. Da li ćete to napraviti i ovdje i kako ćete nam to konkretno zajamčiti da ćete stati na stranu općeg interesa, a ne privatnog? Opći interes je interes Europe koja se bori protiv tog klimatskog zatopljenja, a vaša odgovornost idu znatno onkraj digitalnih pitanja, ali vaše politički prijedlozi su se na tome zaustavili. Koje političke mjere namjeravate ponuditi kako biste e, dali jamstva e, u slučaju sukoba interesa i vratili Europu u, smjeru poštovanja pravila? Hvala vam zastupnici, hvala vam što mi postavljate to pitanje jer znam da je to pitanje koje neke zabrinjava, uostalom na to sam i ukazao u svom uvodnom izlaganju. Upravo se što mi postavljate to pitanje jer da, taj pojam je u samom središtu mog rada. Svaki put kada sam se bavio nekom funkcijom i to sam radio stopostatno i zato sam se ovdje predstavio pred vama bez ikakve, bilo kakve veze s poduzećem koje sam, kojim sam upravljao. Dakle, rekao, nema više nikakve veze. E sad, naravno, može biti e, nekih e, pitanja i to je predviđeno. Dakle, imamo članak 2.6 i 4 e, to postoji upravo kako bi ljudi poput mene ili poput vas koji dolaze iz nevladnog sektora ili malih srednjih poduzeća ili e, odvjetničke komore kako bi oni jednog dana mogli doći na moje mjesto. Ali naravno u pravilima treba biti savršeno jasan i radikalan čak. Ja ću biti radikalan i strogo ću se pridržavati tog načela. Kako? Pa jednostavno postoji određeni broj protoka između poduzeća koje sam upravljao i komisije, što je normalno. I to će biti tako u upravama za koje sam zadužen, ali neće dolaziti do e, povjerenika. Dakle, u osnovom to uvijek ide preko javnih natječaja i ovaj, ova kuća ovdje i komisija su zelene. Sve je evidentirano, sve je snimljeno i vi imate pristup svim sastancima i svim susretima. Dakle, u slučaju da bude neki problem, to će se vrlo lako znati. Ako ima neka tema za, za koju mora intervenirati povjerenik, onda automatski e, se šef glavne uprave poziva na ove članke koje sam, e, koje sam spomenuo i onda će se konkretna točka obraditi. Dakle, stvari će biti jasne, jednostavne i precizne. Imate popratno pitanje, gospođo Tusan? Hvala vam na odgovoru. No, istovremeno, doista, evo, pokazala sam ovu schemu, ali savršeno preklapanje ovdje imamo između vaših aktivnosti i dužnosti. Dakle, kada se kaže da se nećete baviti aktivnostima kojima se bavi Atos, pa htjela bih da mi objasnite kako to namjeravate realizirati. Imam isto tako pitanje o industrijskoj politici koju ćete postaviti glede borbe protiv eh, klimatskih promjena. Eh, ako u vremenu koje vam je ostalo možete odgovoriti kompletno na ova pitanja, bit ću vam zahvalan. Evo, na prvo pitanje, gospođo, pa neću se isključiti iz ovog sektora, to, to ne bi bilo, nema smisla i to se ne traži od mene, naravno da neću. I kad sam bio ministar, nisam e, oprao ruke od eh, svih stvari kojima sam se bavio digitalno od telekomunikacije i, znam, svi znaju kako sam upravljao. Dakle, što se tiče ugovora, ako ima ugovora koji, eh, zahtijevaju eh, doprinos povjerenika, onda će se biti. Ali ugovori između Atosa i EU 16 milijuna eura, dakle to, to je 0,01% fonda koji je namijenjen poduzećima. Dakle, Evo, ja ću biti skrupulozan, ali isključivo glede tema koje sam spomenuo, a ne na cijeli, cijeli portfelj. što se ostalog tiče, e, rekao sam da će e, zelena politika u srži mog rada i ulagat ćemo maksimalno u njih i o tome ćemo i dalje govoriti. Kao što rekao, to, je, to su teme za koje Europa mo, može i mora pobijediti. Hvala sljedeći govornik je gospođa Melan u ime IDEA. Hvala, gospodine. Povjereniče, ne sumnjamo u to da ste svjesni kako vaša zadaća treba razviti u specifičnoj situaciji, dakle tržište koje je iscrpljeno, nametnutim pravilima, ograničeno besmislenim normama koje se tiču dakle, javnih tržišta i državnih potpora. Tu imamo Europu koja ima preko 60 godina, koja je izgubila globalnu viziju, čija je demografija sve slabija i ne razumije što se događa na svijetu. Dakle, vi ste zaduženi za ogromne sektore koji su komplementarni, ali to bi zavređivalo da obrađuju te sektore nekolicina e, povjerenika. Zatim morat ćete žunglirati sa stvarima kao što je Europa obrane i zakonodavnim tekstovima. A e, kao da to nije bilo dosta, morat ćete biti učinkoviti i na, u sektorima koji su još nepostojeći, kao što je to fond za odbranu, a tu i, i u sektorima gdje smo katastrofalno kasnimo, 5G e, i tako dalje, gdje kaskamo za kinom i drugima. Dakle, gospodine kako mislite uspostaviti prioritete, organizirati, financirati i opravdati pred građanima e, glavne okosnice vašeg mandata? Hvala. Hvala vam, gospođo zastupnice. Povjerenica sam krivo rekao, prostite. Vaše pitanje je e, zaista okosnica mog resora. Pogledajmo na čas znak koji šaljemo svijetu. Potvrdite li me na dužnost povjerenika, poslat ćemo poruku svijetu da smo mi u Europi shvatili da kako bismo se nosili sa izazovima o kojima sam malo prije govorili, da smo si dali mogućnost jedinstvenog zapovjedanja od početka do kraja lanca aktivnosti naših industrija, drugim riječima naših života. To je eh, digitalna tranzicija i ekologija, jer i ekološka dakle tranzicija koja će strukturirati sve ono što industrija i znanost budu radili u sljedećih pet godina. I mi ćemo ovdje u Briselu naravno odlučiti se da imamo temelj takvog zapovjednog lanca. To je poruka koju ćemo poslati. Znam da je ovo vrlo širok portfelj. Malo prije ste rekli da sam bio ministar gospodarstva, financija, industrije, vanjske trgovine, turizma u vladi je to predstavljalo još i širi portfelj. Jednostavno, e, znam da će to značiti da cijelu tu organizaciju, e, ta cijelom organizacijom treba upravljati i ja sam spreman svu moju energiju staviti u to. Dodatno pitanje. Hvala lijepa na vašim odgovorima ali vidjela sam da e, vas predstavljaju kao čovjeka koji je moderan, koji je obnašao dužnosti na moderan način, e, kako u nacionalnom kontekstu i kontekstu e, našeg i svjetskog gospodarstva, ali to je pomalo nestalo kao karakteristike u današnjem svijetu. iako vi poznajete sa stručnog stajališta sve e, ovo i to se vidi iz svih vaših odgovora, ali ako se u vašim e, riječima, nadam se i u vašim e, i u vašem radu, da li nam možete dati neki dokaz, nečeg, neki razlog iz kojeg mi vas naš klub zastupnika ne bi vas trebao odbaciti i ne bi trebao glasati protiv vas na ovom mjestu. Jesam li ja netko ko narušava pomalo kao što vi to mislite, ali ja sam i čovjek koji i strastveno voli upravo i upravljanje i u svim fazama mog života, na svim mojim dužnostima djelovao sam neovisno i radio uvijek u općem interesu kojem je bio E, povjeren. Uvijek sam tako radio i danas sam pred vama upravo zato što sam znao tako raditi i zato što sam uvijek svu moju energiju koristio da e, radim ono, ono zadatak koji mi je povjeren. Ja sam na američkom sveučilištu upravo podučavao upravljanje. Ja taj, tu temu volim i ne bih miješao odvajanje pojedinih ogranaka vlasti. Vi morate odlučiti, nije na meni da odlučujem o razlozima. Sljedeći govornik u ime EKR-a, gospodin Adam Bjelan. Hvala lijepa. Jedan od neuspjeha Junckerove komisije je ta nemogućnost da se napreduje u području tradicionalnih usluga E, gospođa Gular koja je odbijena od strane ovog doma e, prije par tjedana je ponudila malo nade u tom smislu. Kada govorimo o tehnološkom suverenitetu i ovoj novoj utrci u pogledu svemira, trebamo ipak reći da u našim tradicionalnim sektorima isto tako trebamo napredovati. Mi znamo da postoji veliki broj zemalja i političara koji stalno naglašavaju da je potrebno više Europe. Međutim, kad govorimo o harmonizaciji tržišta, onda se oni kriju i za protekcionizma i boje se poštenog tržišnog natjecanja. Stoga nije dovoljno samo govoriti o sprječavanju novih barijera. Moramo se isto tako pozabaviti barijerama koje sada postoje. Kao prvi korak želio bih čuti da se možete obvezati, dakle, da ćete ukloniti barijere vezane uz, dakle, e, trgovini e, veletrgovini, poslovanju, e, IT uslugama, prodaje. dakle kada govorimo o prekograničnim uslugama, jer više tu ne mogu građani čekati poboljšanja niti slušati neka daljne isprike. Stoga je na nama da zasučemo rukave i da uistinu tu nešto učinimo u pogledu usluga i tu nam je potrebna vaša podrška. Izvolite gospodin Britton. Hvala lijepa. Radi se o pitanju o kojem smo puno govorili i nastavit ćemo puno govoriti o tome, jer to je naravno okosnica portfelja za koju ću biti zadužen ako me potvrdite za dužnost povjerenika. Kao što sam rekao, najprije trebamo raditi s onim što imamo. I e, dijelim vašu analizu ovog pitanja. Ja ću se boriti protiv regionalnog protekcionizma i ja baš kao i vi vidim da prepreke postoje i dalje. Htio bih raditi na pragmatičan, a ne na dogmatski način. Isto tako, moramo što prije i brže raditi. Ja se obvezujem, kao što vi tražite, da ću to i činiti jer se radi o vrlo značajnoj temi, e, o značajnom ulogu na kojem moramo raditi. Što se tiče zaštite, to je jedna stvar, ali postoje svi problemi vezani za prevare. E, moram se pozabaviti i time i e, moram moći i kažnjavati i namjeravam koristiti te e, moje ovlasti kako bi se primjenjivala pravila. se, na to se obvezujem. Hoću li, e, dakle, rekao sam, raditi na usluge digitalnog? Postoji nešto što je sasvim novo. I ti tokovi ne idu više sa zapada na istok, već s istoka na zapad. To su e, to su industrijski sektori e, vrlo značajne dodane vrijednosti koji sada s istoka kreću na zapad iz e, Poljske, Rumunjske, e, Češke i drugih zemalja idu dakle u tom pravcu koji bih ja nazvao dobrim pravcem. Hvala lijepa. Dopunsko pitanje, gospodin Bijelan. S obzirom na vaše iskustvo, budući da ste bili upravo e, možemo reći vođa unutar jednog digitalnog poduzeća. Što mislite dakle ovakvim velikim tvrtkama kao što su Atos i ovaj povezani lanac vrijednosti? Dakle, mi cijenimo rad usluga komisije. Međutim, imate li vi možda neku vašitu listu kako bi se mijenjalo naše tržište na bolje u tom digitalnom smislu? Gospođa Gular e, je bila za to da se povuče projekt komisije što se tiče dakle sloboda na unutarnjem tržištu i da li se vi slažete s tako nečim? Hvala lijepa. Molim vas odgovorite. Ako mi dopustite, odgovorit ću na vaše pitanje općenito. Ja sam u različitim sektorima ustanovio, a sasvim sigurno imat ćemo prilike govoriti o politici tržišnog natjecanja i e, možda je revidirati s obzirom na digitalno doba. E, možemo li imati ih ovaj u Europi? E, ja sam bio u jednoj grupi u jednom poduzeću koje sam otišao. Dakle, e, postoje pravila koje treba poštovati, ali E, tamo gdje postoje prepreke, to nije za velika poduzeća, već za mala i srednja poduzeća koja nemaju sve one e, sredstva koja su potrebna. E, velika to imaju. Prema tome moramo E, moramo raditi na pomoći malih i srednjih poduzeća i zaista ću se usmjeriti na to kako bismo iskoristiti potencijale te energije na e, jedinstvenom tržištu i poslaću mog povjere... E, izaslanika da to radi. Sljedeći u ime GUE gospodin Bompard. Gospodine Breton, ja sam francuski zastupnik i zaista sam sada u neprilici. Portfelj o kojem vi govorite vrlo je značajan, on je zaista i koherentan, ali vi nam danas ne možete jamčiti da vaše prethodne djelatnosti neće utjecati na vaš budući rad. Recimo, vi govorite o tome da se nećete miješati ni u što što je vezano za Atos. Atos je 2018. godine dobio više od 100 milijuna eura. Što se digitalne stvari tiče, vaš, e, to se radi o super računalima koje u Europi proizvodi samo vaša prethodna ono, poduzeće. Što se tiče duhana, pa e, to a si je radio na sustavu sljedivosti e, cigareta. Zatim svemir pa Atos je radio na Kopernikusu. Dakle, ako se vi izuzmete iz svega toga, onda od vašeg portfelja više neće ostati ništa. Da li vi tražite da francuski povjerenik ima fiktivno radno mjesto? Hvala lijepa, gospodine Bompar. Vrlo ću rado odgovoriti na vaše pitanje. Tri stvari. Najprije, nisam nikada rekao da ću se izuzeti iz cijelog sektora. Ja sam naravno samo rekao, kao što je i pravilo e, komisije članak 2.6. da ako se radi o ugovornim pitanjima ili financijskim pitanjima, ali ne o cijelom sektoru naravno. A sada još primjera. Vi govorite o 100 milijuna. Govorite o HPC-u i o Kodifaju. 100 milijuna, gospodine milijuna, eh, Bompar, nije bilo 100 milijuna, nego 135 milijuna 2018. godine. Zašto? 37 milijuna klasičnih eh, pružanja usluga Astoga komisiji, 35 eh, milijuna za sve druge aktere i parlament i eurokontrol. To su naravno poslovi dobiveni na javnim natječajima, a 16 milijuna na 102 programa, 500 tisuća eura po programu koje se daju prema pravilima o javnim natječajima za pružanje usluga. Eurospec je poduzeće koje postoji, koje nije komisija, koje je e, izradilo javni natječaj. A vrlo je e, jako jednostavno. Ako Atos odgovori na taj javni natječaj, ja s time neću niti biti upoznat. A što se tiče sustava Codify, mi smo ga kupili, Atos ga je kupio od Siemensa, kada je Atos kupio Siemens, i radilo se samo o sljedivosti. Ja se nisam nikada susreo s predstavnicima duhanske industrije. Ja s time nemam veze, a što se tiče povjerenika, ja ću se baviti svim aspektima mog resora. Te li dodatno pitanje, gospodine Bompar? Vi govorite o kodeksu ponašanja povjerenika i e, govori se o mogućem sukobu interesa tamo ili da se takav su, takva sprega može smatrati sukobom interesa. Kako da mi u to ne sumnjamo jer ste vi upravo otišli iz jednog poduzeća i u tu svrhu ste za 40 milijuna prodali dionice. Da li isto tako e, e, ćete se vi izuzeti kada bude riječ ne samo o tom poduzeću, već i svih partnera tog poduzeća i njihovih filijala. Pa kako e, ne vidjeti da je to sve nemoguće? Prije mjesec dana Odbili smo gospođu Gular. Ali ja sada pitam vas i druge moje kolege zastupnike zašto bismo vas morali prihvatiti ako smo odbili gospođu Gular. Gospodine Bonar, ne tražim apsolutno da me favorizirate, niti najmanje. Vi ste ti koji meni dajete legitimnost ili ne. Ako mi je ne date, šteta, ja ću poštovati vašu odluku. Ali nisam čekao da vi donesete odluku. Ja sam htio pokazati mojim sugrađanima, ne samo francuzima, Rekao sam da želim doći pred vas, bez obzira kakva će vaša odluka kasnije biti, ja sam sve dionice prodao na tržištu, a ne posrednicima i dao sam ostavke na sva mjesta koja sam obnašao. Dakle, ja sam svoju odgovornost preuzeo i jednostavno ja se neću izuzeti iz sektora i bit ću jako prisutan, ali ja ću se izuzeti gospodine Bompar samo prema kodeksu ponašanja kada bude eventualno došli do ugovora ili financijskih interesa koje ću doznati, a ne bi smio. I ja ću tako raditi u općem europskom interesu. Um, Hvala sada gospođa eh, ima. E, de sutra. Da, sad smo završili sa političkim klubovima, a sada ćemo dati riječ pojedinim eh, zastupnicima iz i jednog i drugog kluba. Najprije gospodin Švab eh, u ime odbora IMKO kao predstavnike Pučana. Hvala lijepa. Ono što vam želim reći da mi je jako drago kako ste jasno govorili o općem europskom interesu koji želite služiti. I zato bih eh, htio reći da nešto vi ste govorili o unutarnjem tržištu. E, to je jedna velika snaga koja omogućuje konvergencije i rast, ali potrebna je određena konkurencija, određeno tržišno natjecanje kojem trebaju biti podvrnute sva poduzeća i sve države članice. U svakom slučaju, Europska pučka stranka ponosna je na svako poduzeće koje je uspješno u Europi i mi ćemo se ponositi na sva poduzeća u svijetu koja će biti uspješna. Sva evropska poduzeća. I ipak vi bismo vas trebali potvrditi na mjesto povjerenika, pa mi dopustite da vam objasnim u kolikoj su mjeri stvari složene. Predsjednik jedne vlade došao je u Brisel i oni su morali ispuniti jedan određeni obrazac koji je bio jako, jako kompliciran. Formula A1 koji da li bi vam mi to trebamo dopustiti? Hvala, ovo su bila brojna pitanja, gospodine zastupniče. Obrazac A1. Hm. Znam da vam je jako stalo do toga, no govorite o tržnom natjecanju u biti. To je vaše pitanje. Želite da imamo zdravo i razumno tržišno natjecanje u Europi. A s obzirom da spominjete obrazac A1, želite i da sva mala i srednja poduzeća mogu koristiti to kao i svi drugi. E, Sad, ako dopustite, s obzirom da je vaše pitanje jako široko, ovaj, dopustim da odgovorim kroz mala i srednja poduzeća. Dakle, evo imat ćemo veliku konkuren... E, politiku tržnog natjecanja, no danas, iskreno govoreći, mislim da su naša pravila tržnog natjecanja nedovoljno prilagođena e, stvarnosti malih i srednjih poduzeća. I da, taj obrazac a jedan je primjer. Dakle, treba maksimalno pojednostaviti postupak Evo, ispričavam se što govorim o svom vlastitom iskustvu, ali evo kad sam bio mlad, stvorio sam sam jedno malo i srednje poduzeće, dok god ste sami, sve u redu, ali najteža odluka u mom životu jeste bila kada sam zaposlio prvog e, djelatnika, jer od tog trenutka nadalje njegov život ovisi o vama. I to je kompleksno, ogromna je tehnokracija, a onda nastojite rasti, biti, u, natjecati se s drugima, odazivate se na javni natječaj, ali jako je malo malih srednjih poduzeća koje se mogu odazvati. Znate li kakav je tu postupak? Dakle, užasno kompleksan i treba pojednostaviti to i trošak toga svega nije razuman i onda time favoriziramo samo neke dionike tržišnog na tržištu. Dakle, što se mene tiče sve ono što blokira osobito mala srednjih poduzeća, ja ću sve te blokade nastojati i odblokirati. Mislim na financije i mislim na to da ih, da ih se plaća s velikom odgodom. Dakle, za mene su to sve prepreke za tržno natjecanje, a ponavljam, to se tiče 98% naš vaše poduzeća. Dakle, u svakom slučaju možete računati na mene da budem taj koji će pokušati to odblokirati. Gospodine Švab, dodatno pitanje? Hvala na odgovoru. Dakle, u biti slažemo se. Trebamo omogućiti tržišno natjecanje u Europi, ali lojalno. Za sve. U narednim godinama imat ćemo puno posla, jer eh, ne možemo ne uvidjeti da je nivo prosperit, tetnosti različit e, na sjeveru, jugu, istoku i zapadu Europe. Dakle, kako zajamčiti da možemo ponuditi neku budućnost europljanima i da vrijedi raditi, dakle da imaju e, mogućnost e, kroz rad poboljšati svoj život. Pa, to je ključno pitanje. Mi smo kontinent. Kontinent sastavljen od razlika i različitih povijesti. I recentne povijesti još uvijek su vidljive razlike između istoka i zapada i sjevera i juga. I s obzirom da sam svjedok toga svega, kada ste me pozvali ovdje i kada mi je predsjednica von der Leyen predložila da dođem pred vas, ja sam na to pristao, jer su prepreke i su više velike. No, s druge strane, pozitivna stvar je ta što znamo što nam je napraviti. Vidimo i potencijal koji možemo osloboditi ako budemo radili ruk pod ruku jedni s drugima, evo, zadnjih 4-5 dana sam više od 50 vas e, susreo osobno, jako puno ste mi toga pružili, osjetio sam koje su vaše brige i jasno mi je sada da s vama, predstavnicima izglasanim naših sugrađana, treba surađivati na terenu svaki put kada ima neka prepreka, gospodine E, Švabe. Dakle, u Sarskoj kada bude, na primjer, neki problem, onda otićemo zajedno i potrudit se da odblokiramo sve te blokade koje koče unutarnje tržište. Sljedeća na popisu je gospođa Šaldemoze iz odbora IMKO u ime socijaldemokrata. Najljepše hvala gospodine Breton. Evo tu sam. U vašem pisanom odgovoru citirali ste gospođu von der Leyen kada kaže vjerujem u Europu koja može pomiriti socijalno s tržištem. To je Europa koja može pomoći svakome ostvariti svoje potencijale. Vi ćete raditi za jedinstveno tržište koje radi za ljude. I čak ste danas rekli da ste predani tome da nikoga ne napuštate te moram reći da su to slatke riječi za socijaldemokrate, no kada analiziram vaše planove ne mogu vidjeti ništa konkretno u tome svemu. Vidim puno konkretnih stvari za poslovni sektor, ali ne baš za socijalni. Dakle, možete li nas prosvjetliti glede toga kako namjeravate raditi za socijalnu Europu, Europu koja će biti tu za sve i nikoga neće napustiti i prepustiti. Hvala. Hvala vama, gospodine Breton, izvolite. Hvala vam, gospođa Moze. Znam iz naših razgovora da je to tema do koje vam je jako stalo i kao što ste nas podsjetili na to i meni je do toga jako stalo. Jer malo pre sam rekao da postoje tri okosnice i predsjednica je to spomenula, ali za mene je to jedna zasebna okosnica. Jer znam da u ovoj tranziciji jako je važno biti tu i pratiti svakoga. Vidjeli ste naziv portfelja za koji se nadam eh, da će ga imati moj kolega, mislim na gospodina Šmita. Dakle, vidite da je došlo do evolucije jer tu se u njegov portfelj dodalo i socijalni aspekt. Dakle, već smo razgovarali uveliko o tome i mi ćemo zajedno na tome raditi. Naravno, on će biti moj glavni sugovornik na tu temu. Što ću ja moći dati u to sve? Pa tu su kao prvo fondovi, tu su i hubovi koje želim razvijati, što je već predviđeno i tu trebamo se potruditi da pomognemo i obučimo, evo malo prije sam govorio o malim srednjim poduzećima, ali i sve one koji to žele, dakle treba ih obučiti što bliže mjestu zaposlenja. I u tim hubovima imat ćemo informacijske sustave, odnosno sustave informiranja i eh, razne stvari, ali hoću ići još dalje, jer socijalno se tiče i novih zaposlenja, konkretno platformi. To je jako važna tema. Znamo da na platformama ima svega i ne čuva se kao što bi trebalo jamstva, socijalna jamstva onih koji rade. Evo, time se već bavi parlament i komisija ja ću strogo bdjeti na tim da se ispoštuju pravila koja su izglasana. Jer ljudi koji rade na tim hubovima, evo, 10% zaposlenika u EU je jednog dana u svom životu radilo na takvim hubovima, dakle, važno je da se prema njima dobro postupa i to informiranje e, namjenskih fondova i svega onoga što se može raditi za nove, e, nova zaposlenja, dakle, treba će biti tu uz ljude. Hvala, gospodin, gospođo Saldemoze, imate li popratno pitanje? mogu nastaviti jer kad radimo s unutarnjim tržištem pokušavamo ukloniti nepotrebne barijere i rekli jedna od vaših ideja bila da idete upravo u tom pravcu, ali kako to možemo učiniti a da istovremeno osiguramo zaštitu radnika. Jer veliki broj barijera koje imamo na unutarnjem tržištu su upravo tu kako bi se zaštitili ili potrošači ili zaposlenici. Dakle, što tu mislite, kako to mislite učiniti? Ukloniti barijere, a opet ne ukloniti ih ako su oni tu za zaštitu potrošača i samih zaposlenika. Gospodin Breton, da, slažem s vama. Upravne prepreke koje ograničavaju, isputavaju slobodu djelovanja, trebaju biti odstranjene i suočene sa europskim zakonodavstvom. Europsko tržište ne može postati sinonim, sinonim za e, e, stavljanje konkurenciju socijalnih sustava država članica Europske unije. Dakle, to vam jasno govorim ne možemo socijalne sustave svaki, naših zemalja stavljati u konkurenciju jedne s drugima. To je stečevina, to nije ili, ili, nego i, i. Ja ću djeti na tim da niti jedna država članica ne koristi to kako bi narušila pravila tržišnog natjecanja tako što bi preferirala e, jeftiniju socijalnu opciju. Nisam naivan, jasno mi je što bi neki mogli htjeti napraviti. Ja ću i tu biti zadužen sa instrumentima koji su mi na raspolaganju da vidim i da se bavim provođenjem pravila kada to bude potrebno. Hvala. Hvala vama. Sljedeći je Kristof Grudler iz ITREA u Imerenju. Izvolite. Hvala predsjednice, gospodine kandidatu. Hvala vam na vašem e, kompletnom i bogatom e, izlaganju. Želio bih se osvrnuti nakratko na budući Europski fond za obranu, koji je, kao što znate, jedan ambiciozan plan koji odgovara na pitanje kako bolje zajedno trošiti. Danas znamo e, koliko se ne savjetuju države zajedno jedne, jedne drugu i trošak toga u sektoru obrane je između 25 i 100 milijarda e, eura godišnje. Dakle, taj fond za obranu nam je potreban koji, kako bi dopunio i kompletirao e, ulaganja naših država članica i njihovu suradnju i podržali europsku industriju inovativne i konkurentne obrane na koju će sve države članice moći računati e, za svoja ulaganja u sektor obrane. Dakle, kako zajamčiti korištenje tog fonda, sposobiti ultramodernu e, i međusobno kompatibilnu obrambenu, obrambeni materijal, ali koji će odgovarati operativnom i operativnim strateškim potrebama Europe i država članica. Hvala, molim odgovor. Hvala vam, zastupniče Grudler. Ta je tema ključnog značaja u potpunosti i jako ste dobro formulirali i pitanje i problematiku. Tu se radi o ogromnom radu. Iskreno to govorim ogromnim. Ogromnom radu koji je e, obavio parlament i prethodna komisija. A stvari nisu bile unaprijed riješene. No rečeno, ne možemo više biti naivni. Danas Europa mora početi stvarati vlastita obrambena sredstva. Europa ima svoju povijest i znamo koliko su to osjetljive teme za mnogi od vas. Tako da smo uspjeli naći rješenje koje mi se čine jako inteligentnima i koji su, zahvaljujući radu, kao što rekoh, zastupnika e, Krasnoveckog i to je stvorili mogućnost da se istovremeno udruže, jer moramo imati neke dualne tehnologije, dakle da se udruže sve europske zemlje i to na jako inteligentan način, jer eh, fond od 13 milijardi, ja ću se boriti za svih 13, eh, budite sigurni, dakle 13 milijardi sedam idućih godina su ogromna poluga. No za svaki projekt imamo minimum tri poduzeća iz tri različite države. Dakle, cilj je da svi budu udruženi u to, jer europska obrana, dame i gospodo, nije tema jedne, dvije, tri ili četiri velike zemlje to je tema koja se tiče svi u nas. I naravno da trebamo razvijati postupno senzibilitet za to. Dakle, ovaj fond za obranu e, ide u tom smjeru. Ja ću se potruditi da svugdje u Europi imamo mala srednja poduzeća ili srednja poduzeća koja će sva sudjelovati u tim projektima i koja će imati korist od toga svega. Jer s jedne strane konkurentnost, a s druge strane je mogućnost e, stvarati senzibilitet e, za tu problematiku. Još nisam odgovorio na svo vaše pitanje, ali ako mi u popretnom pitanju to postavite pitanje, onda ću vam odgovoriti. Pa kad se tako lijepo to e, ponudili, ne mogu vas odbiti. Evo da dopunite malo nešto o Europskom fondu za obranu, dakle njegov e, svemirski aspekt. Svemir je jako važan, svi to znamo da razvoj novih kapaciteta e, svemirskih tehnologija može dati veliki doprinos e, unapređenju naših obrambenih kapaciteta i sigurnosnih kapaciteta. Dakle, evo, što se tiče svemirskog fonda, da on postoji, tu ima 16 milijarda eura koje su namijenjene i civilnim aplikacijama kao što su Galileo, Kopernikus e, i Kopernik i Egnos, no kako zajamčiti da važan dio tog fonda za obranu bude doista namijenjen svemirskoj industriji i, e, i obrambenoj svemirskoj industriji. Biću jasan, svemirska industrija je od ključnog značaja. Europa je drugi kontinent na svijetu e, po pitanju svemira i ostaće. To je od ključnog značaja za našu neovisnost, e, autonomiju. No Europa ima sa svemirskim pitanjima civilni pristup i tome će tako ostati. No ipak, odgovor na vaše pitanje, rekao sam to i malo prije, dakle dualne tehnologije, tehnologije koje ćemo koristiti u fondu za obranu, mnoge od njih moće biti korištene i za svemirski sektor sa civilnim primjenama, ali isto tako ovdje mislimo ono na, na Galileo koji nam daje u centimetar, a možda uskoro zahvaljujući kvantnoj fizici i novim atomskim satovima i milimetarski precizne lokacije, dakle što je jako važno za e, projiciranje snaga ili humanitarnih e, koridora. Tu je i Kopernik koji raspolaže ogromnim kapacitetima podataka koji se koriste najčešće u civilne namjere, namjene, ponekad i u vojne. I dakle, odgovor na vaše pitanje su dualne tehnologije, osobito one koje će imati dakle, dvojnu namjenu pa i u svemirskom sektoru. Sljedeći je gospodin Esteban González Pons, e, Pučani, u ime odbora Juri. Volite. Gospodine povjereniče, dobrodošli. Vi znate da ne postoji analogan ili digitalni svijet. U budućnosti će postati samo digitalni svijet. I s vremenom će svijet u potpunosti preći na digitalni svijet. Vi želite zaštititi dakle, intelektualno vlasništvo koje je isto dijelom digitalnog svijeta. Kada govorimo o tom sektoru, sektor mora biti siguran i tu se moraju moći E, razvijati i daljni sektori. Dakle, kako ćete garantirati da će se sektor intelektualnog vlasništva prilagoditi umjetnoj inteligenciji u budućnosti i kako ćete promovirati razvoj umjetne inteligencije u Europi kako je Europa ne bi postala kolonija Kine ili SAD-a, gospodin Breton? gospodine zastupniče, hvala vam na pitanju kao i sva druga, no možda i ovo je još više od ključnog značaja jer znamo kakva rasprava prati e, temu umjetne tehnologije, to je nešto što se svi u nas tiče i brojne sugrađane je strah toga svega i upravo iz tog razloga je gospođa Underline tražila da u prvi sto dana imamo jasnu, jasnu pozicioniranje glede etike e, umjetne inteligencije. Jer prva stvar koju treba napraviti jest umiriti. Kao što smo to napravili sa eh, općom eh, uredbom eh, o podacima, osobnim podacima, moramo imati etički pristup. Dakle, kod nas je to drugačije. Kod nas se ljudi pitaju što se nalazi za algoritama i sve su to stvari koje ćemo morati definirati. Ne kažem da ćemo sve riješiti u tih stotinu dana, ja ću biti solidaran s kolegijem, no evo, trebamo najprije imati viziju koju ćemo podijeliti s vama i puno ćemo konzultirati parlament koji će biti u potpunosti uključen u tu raspravu i vi predstavljate 511 milijuna naših sugrađana. Dakle, naravno da imate svoj, e, svoju riječ e, u tome, no e, poslije ćemo imati smjernice i moće se reći što se može raditi, što se ne može raditi. Drugo, umjetna inteligencija, to su dvije, tri stvari. Kao prvo, podaci. A podacima treba imati pristup. Dakle, to je rič data to su podaci koji su slobodno ostavljeni na raspolaganje, oni koje ne želimo dati njih čuvamo. Dakle, što se tiče umjetne inteligencije za industriju, to je ključnog značaja, to je još važnije, ide dalje od čet, industrije 4.0. To su podaci, to je, e, to su, to je računanje, serveri i algoritmi. Dakle, trebaju tri komponente. Pitala sam me kako imati pametnu e, umjetnu, inteligenciju u industriji. To, je, to su te tri komponente, taj triptih. Ja ću biti i povjerenik podataka i tu je pitanju moć izračun računanja trebamo imati sve, traži se sve jače mogućnosti računanja u Europi, to je jako važno i pitanje e, algoritama je važno na koje mogu odgovoriti u vašem povratnom pitanju koliko to želite. Gospodine Ponis. Hvala lijepa. Veselim se našim budućim saslušanjima predsjednica je išla još dalje, rekla da trebamo čak razgovarati o europskoj digitalnoj suverenosti, jer to je vrlo važno, jer pet, pet najvećih tehničkih giganata u svijetu nisu iz Europe. I dakle, tu ćemo imati to pitanje digitalne suverenosti država članica kad govorimo o umjetnoj inteligenciji to će biti onda ti veliki izazovi s kojima ćemo biti e, suočeni. Dakle, što mislite o toj evropskoj digitalnoj suverenosti i što mislite o protekcionizmu u tom smislu? Dakle, općenito što mislite o protekcionizmu? Pa evo, mogu odmah govoriti, općenito govoreći, ja sam protiv protekcionizma, općenito govoreći mislim da protekcionizam nije rješenje, treba naći druga rješenja, osvrnut ću se na to. Vi ste govorili o podacima, evo ja želim još jednom odati počast e, potpredsjedniku Ansipu koji je tu ispred mene i koji je obavio odličan posao po tom pitanju. Pokušao sam mu skromno pomoći kad sam e, bio u svom prethodnom životu i dao sam svoj maksimalni doprinos europejca i znate, gospodine predsjedniče ANSIP, kako smo se borili za free flow of data, slobodni protok podataka i e, bitka koju sam vodio sa Jimom Schnablom, koji je tada bio potpredsjednik SAP-a. Dakle, išli smo svugdje govoriti svim poduzećima trebate paziti, paziti na svoje podatke, podaci su važni, pod, e, pod europljani moraju e, pohranjivati pohranjivati, zaštiti svoje podatke u Europi kako drugi ne bi imali pristup istima, a da oni to ne znaju. Dakle, to je bio pravi križarski rat i zahvaljujem vam na tome što ste sudjelovali u tome e, i hvala vam na svemu što ste napravili za Europu. Dakle, ti podaci, to je jako važno, to je <laughs> moj život. Budite uvjereni da ja želim Europu koja će upravljati svojim podacima, koja će moći da ih dijeli, ali po jasnim kriterijima, a u industrijskom, industrijskom sektoru to će biti od ključnog značaja, dakle IoT, industrija 4.0, dakle internet eh, stvari, evo moram stati, dakle u svakom slučaju bit ću na vašoj strani u potpunosti s vama, sa vašim odborom, s našom komisijom ali mislim da ćemo moći brzo ići naprijed jer u potpunosti se slažemo glede ciljeva i moćemo to zajedno raditi i ako treba zakonodavno djelovati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Timo Völken, ime Jurija opet i e, socijaldemokratija. Poštovani predsjedavajući, poštovani kandidatu za povjerenika, vi ćete biti jedna vrsta super povjerenika, vi jel, bit ćete i nadležni za kulturu, za svemir i isto tako za obrambenu politiku. Kako želite obaviti jedan dobar posao u svim tim sektorima? Ja sam član socijaldemokrata, imamo vrlo visok standard kada govorimo o etičkim pitanjima i vezano uz komisiju a vi ste do nedavno imali udjele dakle u Atosu i to milijunskim iznosima za prodaju toga. Nismo vidjeli nikakav dokaz, uopće ne znamo kome su prodane ti udjeli, su možda članovi obitelji to e, kupili, da li osim toga postoje određeni zahtjevi vezani uz mirovinu kod e, Atosa. Mm, kada govorimo o sukobu interesa, tu su već kolegice i kolege postavili neka pitanja, a vi ste bili vrlo nejasni. E, interpretacija, dakle, vašeg članka koji se odnosi na sukob interesa, dakle, je bila vrlo nejasna. Da li ćete se vi samo tu pozivati na ugovoru ili možda temeljem prijevoda, možda nisam nešto dobro shvatio. Hvala lijepa. Breton. Gospodin Breton. E, Hvala na pitanjima, gospodine zastupniče, i još jednom e, pristajem na njih. Važna su pitanja. Ja sam tu da vam e, pojasnio stvari. Dakle, prvo pitate me da li sam e, prepustio, dakle, sva, sve dionice poduzeća kojima sam upravljao od bilo koje druge. Ja sam smatrao da je to moja dužnost napraviti, to sam napravio, to je napravljeno prije ovog saslušanja posredstvom moje banke, radi se o francuskoj banci, veliki broj francuza je u toj banci i na tržištu, je ovdje imam na vašem raspolaganju, potvrdu koja, gdje se potvrđuje da je to napravljeno na prodano je na tržište i nije niti jednom članu moje obitelji, dakle predsjednicu ću predati kada budete razgovarali o tome, to e, će vam moći pokazati, normalno da me to pitati, normalno vam je da vam ja to pokažem i stavim na raspolaganje, to je demokracija ja poštujem ta pravila i izvinjavam se što sam bio nejasan ako, ko što kažete, ja sam mislio da sam bio jako jasan. Rekao sam da se nikada neću, nikad neću odustati od sektora za koje sam zadužen. Dakle, ja više nemam nikakve interese, gospodine Volken, u poduzećima koja sam upravljaju. Nula. Nikakav, jednostavno nikakav interes u njima. Dakle, neću prati ruke i e, izuzeti se. To mora biti jasno. Možda vam, to, možda vam se to neće svidjeti, a ako me ne, odobrite, onda neću raditi ovaj posao, ali preuzet ću svoju dužnost u potpunosti. Ali ako dođe u rijetkom slučaju do situacije kada neko od poduzeća koji kojim sam upravljao treba doći na, da ako ja trebam odlučivati o tome, onda ja neću odlučivati o tome, to će biti predano u ruke povjerenika u ime kolegija, da ja niti ne znam za to. Možemo ići čak i dalje. Ako diđi e, za tržišno natjecanje dođe situacija u kojoj Atos želi nešto kupiti, E, i treba se obratiti kolegiju, ja bih tražio da napustim prostoriju, ne bih želio to ni slušati. Znam, gospodine e, zastupniče, koje su pravila upravljanja, čitav život sam ih primjenjivao, jednako ću ih, strogo, jednako ću ih se strogo pridržavati u smjeru e, općeg europskog interesa. Gospodin Velken, dodatno pitanje. Hvala lijepa. Odgovor na pitanje vezano uz mirovinom, tu ste mi ostali dužni, tu bih vas molio da mi to još jedan puta pojasnite postoji jedna cooling off faza kada dakle više niste povjerenik i onda se dvije godine ne može raditi u industriji. Ima li to e, smisla da e, kada vi sad iz industrije dođete u komisiju i da trebate sada e, regulirati stvaru za komisiju? Ovo razdoblje hlađenja, tako reći, ili cooling off snaži našu demokraciju. Vaš kolega je ovdje bio puno napredniji. Kod njega je postojala mogućnost sukoba interesa i on je sam od sebe rekao. Naravno, kada bi bilo sastanaka, on bi uvijek tražio da bude netko neovisan nazočan tom sastanku. Dakle, ovo je čisto obrana demokracija, ništa protiv vas. Dakle, ja bih rado želio da vi ovdje pred Europskim parlamentom. sve u redu? Did you understand me or should I repeat something? Je crois, je crois qu'il faut changer le micro. Mais je, je crois que j'ai compris votre question. Vjerojatno trebalo pa zamijeniti mikrofon, ali mislim da sam shvatio vaše pitanje. Jeste li ga završili? Onda ću još jedan puta ponoviti zadnjih 10 sekundi, dakle ću iskoristiti da e, završim svoje pitanje. Ja bih još završio svoje pitanje. Vaš kolega iz komisije je tu dao obećanje. Možete li se i vi zamisliti tako nešto? Dakle, da kad se budete bavili temama koje su vezane uz nadležnosti Atosa, da kako bi izbjegli taj sukob interesa, da se vi onda tu povučete. Alors, je je prends absolument, et c'est une très bonne suggestion. Da, i to je izvrsna sugestija. Ja sam to i namjeravao napraviti, ali ako me pozivate da javno to kažem, ja ću to i reći. Angažiram se da apsolutno nikada neću primiti niti jednog predstavnika nekog poduzeća na čim sam bio na čelu, a da netko drugi ne bude za to vrijeme prisutan u uredu. I u svakom slučaju vi kao zastupnici niste nikad sami kad se sastajete s lobistima. Dakle, moja rad i to što moj radni dan i raspored rada bit će javan na internetu, a ja ću zamoliti nadležne e, povjerenike, primjerice gospođu Vestager, da dođu na e, te sastanke ja e, prihvaćam vašu izvrsnu sugestiju, dakle nikada sam neću primiti nekog predstavnika poduzeća na čim sam ranije bio na čelu. Vi ste pitali o mojoj mirovini. E, vi da, imam e, mirovinu i to sam likvidirao sada na način da sve dok budem obnažao dužnost povjerenika e, primam mirovinu. Dakle, ja ću e, mirovinu e, dobivati kasnije. Na moj zahtjev nitko mi to nije tražio. Ja ću mirovinu početi primati kada napustim komisiju za pet godina ako me potvrdite na dužnosti povjerenika. Sljedeći gospodin Rasmus Andrezen, zeleni u ime odbora IMKO i ITRE. Hvala lijepa. Evo ovdje sam. Budući da se ja upravo radim na o kibernetičkoj sigurnosti. Mislim da je jako važno ovo digitalno doba i vi ste spomenuli direktivu elektroničkoj trgovini i da ste vi za načelo odgovornosti. Mi smatramo da je to vrlo važno. Vašim pisanim odgovorima ste spomenuli nova pravila kako bi se mogle podržati europske tvrtke. U srpnju ove godine ste rekli da je moguće da će pojedinci morati plaćati za podatke u budućnosti. Time se podržava sustav gdje će samo bogati u stvari moći sačuvati svoju privatnost. A prije par minuta ste se nazvali povjerenikom za podatke za nas zelene, zaštita podataka, e, pravo potrošače. To nije nešto o čemu se može pregovarati. Kako možemo vjerati vama kao povjereniku s obzirom na izjavu koju ste dali prethodno tijekom ove godine vezano u zaštitu podataka? Jer vi kao povjerenik trebate zaštititi sve europske potrošače vezano i u zaštitu podataka i isto tako Vezano s to ću vas pitati da li ćete imati prijedloge za snaženje e, privatnosti, recimo kada govorimo o temi povezani proizvodi. J'ai toujours voulu. Postavili ste puno pitanja i ja sam uvijek htio da europski građani znaju da njihovi podaci pripadaju njima samima te da oni imaju vrijednost. I to zato što sam tijekom života vidio podatke i poduzeća koji nisu toliko brinuli o svojim podacima, ali ti im podaci pripadaju. Dakle, podaci o nama pripadaju nama, prema tome moramo moći od njih raditi što želimo zajedno s predsjednikom Ancipom mi smo se i kako e, borili za zaštitu podataka. To je od temeljnog značaja za Europu, ali zajedničko tržište podataka ima, sadržava i industrijske podatke. Neke podatke trebaju zadržati poduzeća jer su one ključna za istraživanje i razvoj inovaciju. Ali drugi podaci su podaci koji na anoniman ili neanoniman način treba e, širiti po sektoru, recimo to je potrebno za umjetnu inteligenciju. Dakle, imamo dva aspekta i zaštita s jedne strane i sloboda s druge strane. I e, to je upravo ono što je bitno vezano za podatke u Europi. Što se tiče kibersigurnosti, ja vam čestam, vi ste izvrsno obavili posao kao izvjestelj na tu temu i e, igrali ste značajnu ulogu u tome da se e, naša poduzeća s time upoznaju. A što se tiče kibersigurnosti, sigurnosti kada se izrađuju neki proizvodi dio njihovih dijelova e, se također treba uzeti u obzir i za vrijeme samog dizajna tih predmeta treba uzeti u obzir aspekt kibersigurnosti. Dodatno pitanje, gospodin Andrezen. Hvala lijepa. Nama bi bio draži malo konkretniji odgovor. Ja bih rekao da imamo tu još jednu temu koja je važna ako želimo osnažiti ili činiti Evropsku uniju fit za digitalno doba. To je nezavisni povjerenik. Vi dolazite iz digitalnih tvrtki kao što je Atos, dakle imate iskustva, to je jedna šansa, ali tu mogu biti i problemi vezano s to. I u vašim pisanim odgovorima ste već odgovorili na nekim ranijim pitanjima da ćete se isključiti od bilo kakvih i financijskih odluka što se tiče Atosa. Ali to se ne radi samo o financijskim odlukama, tu se radi i o e, samoj regulativi. Sad neću ponavljati druge kolege, ali reći da Atos radi na kibernetičkoj e, sigurnosti i istraživanju, dakle e, svemiru, svim drugim temama. Htio bih čuti s vaše strane koje vrste odlukama vi možete sudjelovati vezano s digitalnu industriju, a da to nije uključen ATOS. Dakle, što mislite što možete učiniti kao povjerenik vezano s taj portfelj, a da niste povezani s ATOSom? Izvolite, gospodine Breton. Jasno mi je vaše pitanje i ponovit ću dakle odgovor. Ja sam e, spomenuo nekoliko e, e, tematika kojim se bavi Atos, ali srećom to nije jedina tvrtka koja se bavi tim poslovima. Od 45 milijardi Atos je dobio 0,01% subvencija. To je nešto malo manje od 15 milijuna prošle godine. Srećom, postoji jako puno drugih poduzeća. Ja ću se zanimati za cijeli taj sektor, neću se iz njega izuzeti. I to ću učiniti baš kao što sam radio kao ministar francuske vlade. Tada je, sam bio resorni ministar za telekomunikacije. Dobro sam poznavao taj sektor jer sam prethodno radio u tome. I iskoristio sam svo moje znanje kako bih rješavao probleme i bio sam ministar e, koji nije ni pred čime e, popuštao. Ali neki ljudi koji rade ovdje u e, komisiji ili su pak zastupnici ovdje su pravnici pa neće se izuzeti iz svakog pitanja vezane za pravo. Da li bi to značilo isto tako da se ja kao Francus moram izuzeti od svega što se odnosi na Francusku? Ne, ja ću se baviti svim tim pitanjima koje će biti u mom resoru. Sljedeći je gospodin Paolo Borkija u ime odbora ITRE i klub IDE. Hvala lijepa. Ranije ste citirali Europski obrambeni fond. Čuli smo ga u današnjoj raspravi, a također ste ga spomenuli u vašim pisanim odgovorima. Različiti mediji kažu da kada je Ursula von der Leyen bila ministrica obrane u Njemačkoj, da je ona se zalagala da se taj fond osnuje. A e, poduzeće Atos je imao značajne interese u tom fondu koji će sada biti dio vašeg portfelja. I dakle, tu se postavljaju pitanja i vašeg jamčenja neutralnog stava. A sada treba reći isto tako da ste vi e, prodali sve dionice iz tog poduzeća. Međutim, vi ste također predstavnik jednog, bivši predstavnik jednog poduzeća koje je u regulativi. A Atos je dobio 65 milijuna eura e, iz e, programa e, Obzor. I kako ćete vi moći lučiti i sve ono što je vezano za čitav jedan svijet čiji ste vi bio dio do nedavno i naročito s obzirom na Europski fond za obranu. Hvala vam gospodine Borča na ovim pitanjima. Moram reći da mi je jasno iz kojeg razloga pitanja postavljate. E, imate apsolutno pravo ka, što se tiče brojčanih podataka. Da, radilo se otprilike 60 milijuna u vidu subvencija a svaki puta se radilo o javnim natječajima. Dakle, nisu to darovi. E, bio je javni natječaj, radilo se o uslugama, e, uslužnim tvrtkama koje su dakle e, dali 45 ne milijuna nego milijardi za 65 projekata. Dakle, to predstavlja 0,1% jer ima velik broj europskih poduzeća koji u tome sudjeluje i mnoge imaju puno više novaca. Ali e, različite službe koje organiziraju javne natječaje prema vrlo preciznim smjernicama ne obavještavaju o tome povjerenika. To je sve transparentno, to je sve javno i to se može pročitati kao što vi danas e, možete e, vidjeti i na ovom saslušanju nije povjerenik taj koji odlučuje. Radi se o pravnim pravilima komisije koji su vrlo transparentni. A da se takvo što e, do podigne na razinu povjerenika, što je vrlo, vrlo rijetko, ja bi se iz toga izuzeo. I ja sam uvijek transparentno postupao i nadam se da ću tako raditi od, eh, i nadalje. Hvala, imate i dodatno pitanje gospodine Borne. Hvala. Naravno, sve ovo pitanje o vašem integritetu e, dolaze prirodno, jer e, odbor za pravna pitanja je sa svega jednim glasom za prihvatio vašu kandidaturu službenike Europskog parlamenta primjerice se vrlo skrupulozno nadzire kako bi se bilo sigurno da u godinama prije nego što e, dođu u parlament da nemaju nikakvu aktivnost koja je bila protivna interesima Unije. Vi ste napustili Atos prije svega nekoliko tjedana, a ja se pitam da bilo koji dužnosnik ako bio koji dužnosti ne smije pet godina se baviti e, drugim e, takvim e, temama na privatnom tržištu, nakon što prestane raditi za javno tijelo, da li vi mislite da je nekoliko tjedana dovoljno? Hvala na ovim pitanjima. Za običnog dužnosnika da se o pet godina, za povjerenika je deset godina. Dakle, za nas se radi o deset godina. Radi se o financijskim interesima koje mi prijavljujemo, koje dakle od nas traže što smo radili u posljednjih deset godina. Odbor Juri u mom smislu, koliko sam ja shvatio, nije glasala. Ja ne znam točno s obzirom na e, rezultate, ali na demokratski način odbor za pravna pitanja je putem glasanja odlučio da nije potrebno postaviti mi dodatna pitanja. Oni nisu rekli jesam e, imam li ja moralni integritet ili ne. Oni su jednostavno rekli da oni ne trebaju postaviti dodatna pitanja. A sada ste vi postavili dodatna pitanja. I bilo mi je drago, primjerice, odgovorio sam gospodinu Volkenu. Normalno odgovorite na ta pitanja, radi se o demokraciji. A što se upravljanja tiče, eto, treba napraviti onako kako je postupio odbor za pravna pitanja gospođa Gospodin Breton. Ovdje vidimo da imate uistinu veliko znanje kada se tiče industrije i to je važno jer to je dio vašeg budućeg portfelja. Sada bih pitala nešto detaljnija pitanja pitanja koja se odnose na vrlo važne industrijske teme. Zanima me vaše mišljenje kada govorimo o budućnosti strateških proizvoda, odnosno te liste. Mi znamo da su to proizvodi koji ne možemo nadomjestiti nekim drugim proizvodima. Kao što znate, lista još e, postoji već e, dosta vremena ako smo dobro čuli, od 2011. I komisija nadgleda ažuriranje te liste svake godine. Tako da mi očekujemo opet novu reviziju te liste. Pa me zanima koje je vaše mišljenje tu što se tiče te liste i budućnosti te liste. Da li ću tu doći do nekih većih izmjena kada govorimo o tim, toj listi strateških proizvoda. A i zanima me budućnost tih proizvoda kada govorimo o gospodarstvu. E, pogotovo ugljenu. To je nešto što je vrlo važno. Hoće li to ostati na listi? I što se tu može očekivati? Koja je vrsta podrška ako ostane? Bez e, ugljena ne možemo ni zamisliti proizvodnju nekih drugih elemenata. A mi smo imali 2,6 milijuna ljudi koji su radili u tom sektoru. Hvala, gospođo Klot. Radi se o zaista bitnom pitanju kojim se e, zaista već sada bavim, a u budućnosti još i više, budete li me potvrdili. Što se tiče tehnologije, e, govorili smo o nečem što je jako ključno, naročito e, rijetka je metale kao što je, na primjer, kobalt. To su vrlo značajni materijali za razvoj naše industrije i tehnologije. A što se tiče lanca vrijednosti u svemiru, industriji i za zelene tehnologije, prva stvar je raznovrsnost izvora opskrbe. 2017. godine objavljen je popis 27 kritičnih, eh, materijala, kritičnih tvari. E, ja ću se vrlo brzo time pozabaviti jer taj popis mora biti ažuriran i ažuran. Radi se o pitanju suverenosti i to industrijske i tehnološke suverenosti. Jer radi se o mom mandatu koji je sve to bitno za moj cjelokupni portfelj. Ponovno ćemo objaviti tu listu 2020. godine. Moramo surađivati s Europskim parlamentom jer se svi moramo složiti. Jer moramo raditi na posebnim strategijama, na diversifikaciji također izvora opskrbe. I mi u Europi E, sada otkrivamo neka nalazišta e, koji bi mogli e, opskrbu iz inozemstva, odnosno zamijeniti opskrbu iz inozemstva tim nekim kritičnim tvarima. Gospođa Kloc, izvolite, dodatno pitanje. Hvala lijepa na ovom odgovoru i na vašoj izjavi da je to vrlo važno pitanje. Vašim pisanim odgovorima isto tako navodite da europski zeleni plan će zahtijevati jednu jaku industrijsku dimenziju i tijekom proteklih mjeseci je to postalo važnim prioritetom kada govorimo o našem parlamentu i razgovaramo o toj temi. Međutim, slično bilo koje drugoj preobrazbi i ova će zahtijevati i vrijeme i ogromne iznose novca. Slažete li se da je plin tu vrlo važan kada govorimo o toj transformaciji, pogotovo kada govorimo o industriji, da bi Europska unija trebala podržati izgradnju infrastrukture za plin tijekom proteklih nekoliko godina. Priznajem da je taj odgovor vrlo važan e, kad budemo odlučivali o tome da li ćemo podržati vašu kandidaturu ili ne. Hvala na ovom pitanju. Odgovorit ću na njega u svjetlu vaše posljednje primjedbe. Mi u Europi moramo imati raznolike izvore energije. I, I ja ću sa svog mjesta, nisam povjerenik za pitanje energetike, ja ću dakle e, sa e, svog mjesta pokušati pogodovati razvoju industrije E, na planu energetike. Nisam naivan, znam što se sve krije i u, vezano za plin i kakve geostrateške i interesi se i politički se kriju iza toga. Dakle, trebaju nam više struki izvori opskrbe, a naravno sve više i više to trebaju biti zeleni izvori energije želim biti nositelj e, te raznovrsnog buketa energenata i naše neovisnosti. Sada gospođa Sabine Verhen koji se tako predsjeda odborom za kulturu i obrazovanje. S obzirom na vaš portfelj Možete li reći da medija i audiovizualna politika će isto tako dobiti onaj nužan fokus budući da je to vrlo važno pitanje, e, jedno od važnijih kojima ćete se vi baviti. Ako tome je tako, možete li nam navesti koji će biti vaši glavni prioriteti u tom području i isto tako s obzirom da to natilazi samo pitanje unutarnjeg tržišta, Zanima me vaša namjera u pogledu suradnje s drugim povjerenicima Marija Gabrieli Vera Jurova e, kako bi osigurali jedan konsistentan pristup e, u pogledu kreiranja medija. Isto tako me zanima kako predviđate suradnju s gospođom Gabrieli kada e, govorimo o važnim programima u Europi, kada govorimo o implementaciji dijela koji se odnosi na medije i na kulturu. Najpša hvala, zastupnic Verhajn. Svjestan sam e, truda koji ste uložili radeći na ovim pitanjima napose kao izvjestiteljica HVMSD, o tome smo razgovarali, to je tema od velikog značaja. I u svom govoru sam rekao i smatram da je od ogromnog značaja za gospodarsku izvrsnost Europe. Jer to je nešto što je protkano digitalnom revolucijom i nalazi se u srcu ključnih tema očuvanja raznovrsnosti, uspješnosti naših e, djelatnika, odnosno e, moramo moći raditi E, sa internetskim gigantima. Sada su uspjeli ostvariti kvote koje trebamo provesti u dijelo. To je izvrsno što ste uspjeli napraviti. To je doista za stvaratelje u Europi od velikog značaja. što kažem da je važno? Pa zato što ima ogroman utjecaj jer odjednom e, se tiče svih naših e, sugrađana. Dakle, to nije minorna tema, već ogromna. No, poput i ostalih, protkano je digitalnim sektorom i tu je uloga velikih platformi. Dakle, ovaj portfelj je, ovo pitanje podijeljeno između gospođe Gabriel i mene. Dakle, evo, već dugo radimo zajedno, dobro se poznajemo, jako ćemo dobro surađivati. tako smo i surađivali u pred, prošlom sazivu i mogu reći da ćemo nastaviti raditi zajedno. Ona naravno sa svojim e, e, nadležnostima, ja sa svojim u okviru medijskog prostora, a sve s ciljem kako bismo omogućili toj cjelokupnoj industriji da se dalje nastavi razvijati i kao što rekao, trebamo je zaštiti, transformirati i projicirati. Gospođo Verhajn. Kao što ste već spomenuli, direktiva o audiovizualnim uslugama i koji trenutno provode države članice, odnosno prenose u svoje zakonodavstvo, je bilo jedna od najvažnijih E, dijelova zakonodavstva kada e, govorimo o posrednicima i pružanju usluga imamo direktivu o elektroničkoj e, trgovini. To je režim koji je vrlo, važan, ali koji treba revidirati i tu je opet važna direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama. Koje je vaše mišljenje imajući na umu reviziju direktive o elektroničkoj trgovini i isto tako akta o digitalnim uslugama? Digital Service Act, pretpostavljam, i prilagodbu direktive e-trgovini iz 2000. Kao što rekoh, odgovornost platformi i sadržaja su jasno naznačeni. Imam jednu ključnu riječ, bez općog, ne želim opći nadzor, to je jasno, ne dovoditi u pitanje e, pitanje e, izvornosti i prilagodbu. Dakle, sad naravno postoje određene odgovornosti tih platformi, to, e, to sada treba prilagoditi direktivu o e-trgovini, ne promijeniti. Dakle, prilagodit ćemo je u smjeru koji sam rekao i koji sam opisao. A od pred vama preuzimam na, na se to da napravimo plan akcijski plan za audiovizualni sektor i možemo raditi zajedno na tome jer znam da imate puno ideje i sugestija, da to treba provesti E, u dijelo napraviti puno toga, dakle što se sadržaja tiče 30%, kako se to broji, da li po dijelu, po minutaži, trebamo o tome raspravljati, i odlučiti, znati koji je moj stav, ja sam prije bio za minute. Gospodin Pierre Karleskind iz odbora IMKO je sljedeći na redu. Hvala predsjedateljice, hvala vam gospodin Breton. Dakle, vi postavljate pitanja, ja ću postaviti pitanje. Dakle, mnogi kolege su govorili o vašoj prošlosti, tako da nema razloga da ni ja to ne napravim. Evo par pitanja. Da li mislite da je problematično biti danas kandidat za e, povjerenika, a nakon što ste bili političar na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, da li mislite da je problematično e, biti povjerenik, a vi ste sami stvorili svoje malo srednje poduzeće, e, imali ste veliko poduzeće, je li problematično baviti se digitalnima, imali ste udjela u digitalnom, da li mislite da je problematično biti na suverenosti, baviti se suverenošću, a vi ste se, vi sami ste bili na čelu čelu e, dakle međunarodnog poduzeća. Evo, imam svoje odgovore, ne, ne dopuštam si da, da to govorim ovdje, ali evo ima jedna tema na koju manje očekujete možda, to je pitanje okoliša, premda ste malo i spominjali to pitanje. Moje pitanje su jednostavna. Dakle, to su velika, velike teme koje je pokrenula Ursula von der Leyen. Dakle, u kojoj mjeri namjeravate uključiti klimatske i okolišne teme u svoj portfelj, a konkretnije koju ulogu mislite da sektor digitalnog u Europi može imati u tranziciji ka e, održivijem unutarnjem tržištu. Izvolite, gospodine Breton. Hvala vam zastupniče na vašem pitanju i na komentaru. Upravo mi je tako i rekla e, gospođa van der Leyen i rekla mi da trebam pristati na njen prijedlog upravo zbog svih tih različitih sektora koje e, sam e, upoznao izbliza u prošlosti. Da, upravo ste. Zeleni plan će biti od ključnog značaja. Dakle, zelena tranzicija nije nisu puke riječi, to je stvarno, stvarno industrijska tranzicija, ja to barem tako doživljavam i stavit ću na raspolaganje sve svoje resurse potpredsjedniku Timermansu Timmermansu kako bih ga popratio u toj viziji. To je vizija, vizija za 2050. ali 2050. to je već sutra. Kada želimo, na primjer, transformirati poduzeća, pardon, tvornice i mijenjati način proizvodnje, pa ta transformacija jednog industrijskog sektora je nešto što sam proživio više navrata u svom životu. To, je, to od, ugrubo traje 25 godina. Dakle, 25, još 5 godina dodamo, eto, to je već 30 godina, dakle 2050. I ako želimo to biti spremni 2050. trebamo u narednih pet godina pokrenuti stvari, ostvariti cilje do 2050. Dakle, tu se radi o ogromnom pogon, motoru i koji može moćno, jako moćno djelovati na industriju cjelokupnu. Dakle, moj plan e, djelovanja je jasan sektorski pristup, a onda imamo kružno gospodarstvo, novi zakonodavni okvir za proizvode, tu sva pitanja koja se tiču programiranog zastarenja, to dotiče veliki broj tema, zatim uloga tehnologija sa ciljem e, olakšanja e, energetske e, tranzicije, zatim ugljični utisak, digitalni sektor, koji digitalni sektor koji proizvodi ogromne količine ugljičnog dioksida, dakle tu se nešto može napraviti i tu je zatim eh, ne smijemo zanemariti i zražni prijevoz i tako dalje. Dakle vidite da su tu čitavi sektori koji će biti povučeni tom ambicijom i budite sigurni da će biti taj koji će pomoći sa svog mjesta sve elemente tog sektora i bilo da se radi o velikim grupacijama i malim srednjim poduzećima da krenu tim putem. Ali kažem vam, sada to počinje. 2050. je nešto što se rješava narednih pet godina. Hvala, popratno pitanje. S pravom ste ukazali na potrubu da se industrija povede tim novim putima. Naravno, e, industrija je dio toga svega, ali tu je odgovornost e, e, javnih djelatnika koji javni sektor predstavlja ogromna ulaganja. Postoje veći kriteriji zaštite okoliša u javnim ugovorima. Mislite li da treba ići dalje u kodeksu i uredbama, europskim uredbama koje se bave javnom nabavom, dakle i kako, da li se to koristi kako bi se poboljšalo tržišno natjecanje u našim poduzećima, njihova konkurentnost. Ne mislite li da bi na neki način, ne znam točno koji, bilo potrebno pomoći tijelima koji odobravaju, validiraju javne natječaje, koji nisu dovoljno iskorišteni upravo zbog nekih pravnih razloga. Upravo ste što ukazujete na to, dakle javno tržište je ogromna poluga koja nam je na raspolaganju pod uvjetom da imamo, da se damo malo truda. Dakle, to je 14% BDP-a Europske unije i stvarno jaka ucena poluga. I da, upravo u tom jajnom natječaju. Ja ću se postarati da ti indikatori, ti KPIs, kako se kaže na engleskom, budu uzeti u obzir u notaciji da se ocjeni da li ovaj onaj kandidat može dobiti e, konkurse. Naravno, oni moraju biti konkurentni. E, imamo direktivu koja je realizirana 2014. o e, javnim natječajima koji funkcioniraju. Znam da državna tijela vlasti to ne koriste dovoljno i trebamo to modernizirati. Ja ću vam se obratiti da vidimo kako možemo to što prije napraviti, vel pokrenuti radne skupine i e, surađivati s Europskim parlamentom kako bi e, javna tijela svugdje u Europskoj uniji se mobilizirala i kako bi javni dionici e, uzeli u obzir te kriterije u dodjeljivanju javnih eh, natječaja. Dakle, to je divno sredstvo koje možemo koristiti, a možete računati na meni da radimo zajedno na tom pitanju. Gospodin Ignazio Korao, odbor ITRE i neovisni zastupnici. Hvala lijepa puno smo govorili o vašim prethodnim aktivnostima i visokom stupnju rizika sukoba interesa. Jednostavno želim reći da Kina i SAD se stalno bore za e, premusu e, u europskoj tehnologiji. E, unija je stalno izbjegava ta bogata tržišta drugih. A Ursula von der Leyen govori o europskoj tehnološkoj neovisnosti. Na koji način vi namjeravate riješiti to pitanje? A moje drugo pitanje je vezano za nedostatak industrijske strategije. Neke velike poduzeća kupile su strana poduzeća, nakon toga su ih delokalizirali i tu gubimo strateška industrije u Europi. Primjerice željezara u Tarantu. A e, kako ćete vi to povezati s novim zelenim planom i industrijskom strategijom za koju ćete biti u, nadležni, u nadležnosti i kako ćete sve to napraviti na jedan održiv način? Gospodine Breton, pa cijeli projekt e, treba izgraditi, to, mi je, to je zatraženo od mene. I hvala vam na pitanju jer postavljate konkretna pitanja. Evo vidimo put kroz vaša pitanja postoji ambicija i vizija o kojoj sam malo pregovorio od 2050. i tu je isto tako tu su isto tako i žurna pitanja. Što se tiče žurnih pitanja, znamo da ih ima svugdje u svim našim zemljama, na svim teritorijima. Tiču se tranzicije. Dakle, postoje alati koji su tu, koje ćemo i dalje koristiti. To su alati Fond za tranziciju, ekološku zelenu tranziciju i to će biti instrumenti koji će intervenirati tamo gdje možemo i trebamo e, kako bismo e, djelovali na polju te famozne tranzicije o kojoj sam malo pregovorio. No, iza toga svega u vašem pitanju naravno sadrži se i potreba da se jača industrija industrija u Europi predstavlja 24% naših radnih mjesta i tu su i veliki dionici svjetskog ranga. Dakle, ne, ne, ne volim ih nazivati prvacima, šampionima, dakle šampioni su u košarci, u nogometu, u sportovima, ali poduzeća, poduzeća su životi muškaraca i žena. Da, trebaju nam velika poduzeća, velika poduzeća kako, smo, kako bismo jednakim sredstvima mogli da se borimo e, sa, na svjetskom tržištu. Zašto su nam potrebna velika poduzeća? Zato što to jača naše kapacitete istraživanja, inovacije, isto tako da, da, da, da budu zastupljene na cijelom kontinentu u europskom. Dakle, možete računati na mene e, u nakani da se jačaju velika poduzeća koji će biti veliki svjetski dionici, da budu konkurentni prema američkim i kineskim poduzećima i blisko ću surađivati s tim e, na tom polju sa e, budućom kolegicom, nadam se, Margaret Vestager. Hvala, gospodine Korao, dodatno pitanje. Hvala. Nisam u potpunosti shvatio što biste konkretno mogli napraviti kako bi se taj jaz koji postoji u tehnološkoj konkurentnosti premostio. Ali recimo na području umjetne inteligencije mi u potpunosti kaskamo za Sjedinje američkim državama i za Kinom. A što se drugog pitanja tiče o industrijskim postrojenjima, i evropskim zelenom planu. Ne znam na koji instrument mislite. E, e, što ćete koristiti da date potporu malim i srednjim poduzećima? Ne htio bih od vas čuti nešto konkretnije. Što ćete konkretno poduzeti na tom planu? Gospodine zastupniče, ponavljam, tu postoje fondovi kojima je cilj da prate tu tranziciju. Dakle, koristit ćemo ih i komisija će analizirati i vidjeti na koji način najbolje koristite fondove. Mislim na kohezijski fond konkretno, ali uz kohezijski fond svaka regija i svaka država će trebati e, se opredijeliti za strategiju ulaganja koja je najbolje prilagođena datoj situaciji. Spomenuli ste konkretno umjetnu inteligenciju. Ne slažem se s vama. Nismo izgubili rat. Rekao sam to malo prije. Umjetna inteligencija to su podaci, snaga e, računala i podatke stalno stvaramo. Danas u planeti imam 40 tisuća milijardi gigabajta podataka, dakle kroz nekoliko godina bit će 175 tisuća milijardi, e, milijarda i tako dalje, dakle pomnožit ćemo to sa četiri. Tu je dakle volumen podataka i to treba dobro koristiti i, i usmjeriti ka našim, našoj industriji podacima. Dakle, uopće nismo izgubili rat od Amerikanaca i Kineza u umjetnoj inteligenciji. Ja vam to ponavljam i bit ću e, tu sa svim onima e, koji se žele uključiti u tu borbu. To je moje duboko uvjerenje. Gospodin Karlo Kalenda u ime socijaldemokrata ITRE. Hvala lijepa. Kao prvo... U prvom redu, e, drago mi je da pred nama imamo nekoga e, tko ima toliko iskustva sa poslovnim svijetom, jer ovaj povjerenik će se trebati baviti poslovnim svijetom, a ne podvodnim ribolobom. I E, zašto ne bi netko ko cijeli život se nije bavio politikom ne bi mogao doći na visoku dužnost u europskim sferama. Tako što bilo bi zaista velika pogreška. Međutim, ono što mene brine je visoko razmimoišljanje u mišljenjima u odnosu na gospođu Vestager u odnosu na te nacionalne prvake, te velike tvrtke. I citiram, kada vidim mogućnost stvaranja tih velikih nacionalnih poduzeća kao Siemens Alstom, e, to je nešto vezano dakle, za europske građane. Molim da mi nešto više kažete na tu temu. Hvala zastupniče Karol Kalenda na pitanju i komentarima kojima se osobno naravno slažem. Iznenadit ću vas još jednom, jer evo izgleda tvrdite da se ne slažem u potpunosti s gospođom Vestager glede Alstom Simensa mislim da komisija nije imala mogućnosti da donese drugu odluku od one koja je donesena. Pravila su primijenjena i odluka donesena. No, pitanje koje je izabrana predsjednica komisije postavila, gospođa van der Leyen, u e, našem mandatnom pismu, toga stiče. Dakle, evo, e, tu se radi o odnosu snaga i o utjecaju digitalnog e, koji je protkan kroz apsolutno sve s kraja na kraj. Dakle, tu treba bez ikakvog tabua postaviti si pitanja prilagođenosti svih naših politika razvoju situacije. Ne možemo i dalje upravljati kontinentom s politikama koje su donesene prije 25 godina. To je nemoguće. Dakle, ona je od nas tražila da otvorimo sve te dosije i ja ću dati sav svoj doprinos u tom smislu. Znate, na tržišta u digitalnom sektoru, to danas više nema nikakve veze sa onim od prije 25 godina. prije 25 godina nije bilo velikih platformi, dakle pojavile se prije 15 godina. Što su na tržišta? Pa evo, ja ću postaviti to pitanje. Naivno. Možda ne tako naivno, <laughs> ali naći ćemo rješenja. I doista sam rješen da se uhvatim košta s tim poslom, kao što je to traženo od mene, ali ću uvijek biti lojalan. Ne iznenađuje me ovo što kažete vezano za prethodnu deklaraciju. Ja mislim da je to kao stav ispravno. Dodat ću još jedno. Ako su velika europska poduzeća nužna ti veliki industrijski provacije? Mislim da jesu. Kako da izvjeknemo koncentraciju tržišta ne samo za potrošače, već i za opskrbljivače, dakle one e, tvrtke koje e, daju, koje su vrlo, e, koje su dakle dobavljači tih velikih tvrtki i to su često mala i srednja poduzeća. Što vi o tome mislite gospodine Lubreton? Ja sam za tržišno natjecanje, za slobodno tržišno natjecanje. To je vrijednost koja je utemeljila naše tržište, naše jedinstveno tržište. Ja sam gorljivi zaštitnik eh, tržišnog natjecanja. Protivim se protiv monopola, protiv rentijerstva. Znam kako to štetu može napraviti. Ali to glasno jasno kažem, treba ponovno otvoriti neke dosije među kojima i hvala vam što ste to predstavili, gospodine Kalenda, ne samo ono što se tiče utjecaja jednog poduzeća, već treba sagledati cjelokupni ekosustav. Današnja poduzeća više nisu zatvoreni kolektivi, to više nije zatvoren kolektiv. Poduzeće je danas cijeli lanac i u potpunosti ste u pravu. I vidim ja što je skriveno iza vašeg pitanja i što vam je na umu. Da, imat ćemo jako velike industrijske grupacije i tako ćemo imati čitave lance vrijednosti i dobavljača, ali to je nešto što sam doživio već. To se ne tiče samo jednog ograničenog prostora, već se tiče cijelog europskog kontinenta. Sada opet dajem riječ svom kolegi Krasnodepskom. Hvala lijepa. Imamo šest posljednjih govornika i prvi među njima je gospodin Manders Pučani, odbor IMKO. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, poštovani kandidate, mi želimo snažiti unutarnje tržište. I to je uistinu nešto za što je potrebno jako puno vremena. 80% malih srednjih poduzeća posluje samo u svojim matičnim državama jer se boje svih e, mogućih direktiva koje se primjenjuju. Mi želimo opće punu harmonizaciju uz e, jasnu regulativu. Isto tako želimo skratiti dakle, sudske postupke ako imamo prekogranične sporove. Sve to uzima previše vremena. Evo daću vam jedan primjer. 2009 smo imali jedan amandman E, dakle vezano za male mobilne uređaje za isti e, punjač i komisija, parlament i vijeće su to usvojili. Sada je 2019. deset godina poslije. E, prošli tjedan je komisija opet napravila neku studiju kako bi se istražio taj jedinstveni ili zajednički punjač. Svi su bili ljuti, razbjesnili se. Deset godina je njima trebalo za to. Čini se da e, velike tvrtke čine sve što mogu kako bi se spriječio takav zajednički punjač. E, I isto tako proizvodimo 51 tisuću tonu e, otpada svake godine, a mobilni uređaj je ključan i nužno je dakle puniti baterije. Imate samo jednu minutu, stoga završite. Dakle, što biste vi bili učinili da ste vi tada bili povjerenik za unutarnje tržište? I da li ste spremni isto tako odlučiti e, o nekom interoperabilnom standardu kada govorimo o bežičnom e, punjaču i o potpuno usklađenom zakonodavstvu? Nećete imati vremena sada za dodatno pitanje jer ste iskoristili vaše dvije minute. Izvolite. Hvala na ovom pitanju. Radi se o temi koja je simbolična tema upravo onoga što će biti moj zadatak i hvala što ste ga postavili jer se radi o nečemu e, što se odnosi na velik broj naših građana prije svega. Neke su stvari ipak napravljene. E, što bih ja bio napravio to je jedno, ali moji prethodnici su napravili puno toga ipak. E, sada se dakle e, kroz tog dobrovoljno mm, no, obezivanje da se tako postupi e, smanjila o fragmentiranje. Dakle, sam industrijski sektor, taj industrijski sektor se dogovorio da to treba napraviti na dobrotvoljnoj osnovi. Ali jasno mi je, slažem se da trebamo nešto napraviti, da to nije zadovoljavajuće za potrošače prije svega time prethodna komisija nije bila zadovoljna, što je jako dobro. A ja želim da se stvari još brže odvijaju i možda da se da, da, se da i zakonodavni prijedlog. E, treba vidjeti koji bi utjecaj to imao. I treba također vidjeti kako će se to odraziti na potrošače, na industriju i na eventualne inovacije i potencijal inovacije. E, zašto o tome govorim? jer e, jedinstveni punjač iza toga trebaju stajati e, mnoge inovacije, dakle jedna e, vrsta utičnice i tako dalje. Nije to samo problem normiš, Tu ima puno drugih problema. E, vi ste uzeli dovoljno vremena da mi vrlo jasno postavite jasno i izravno pitanje, a ja ću vam izravno odgovoriti. Ako se vidi da analiza utjecaja ne daje očekivane rezultate, ja ću vama e, predložiti da poduzmete zakonodavnu inicijativu. I Imate još jedan minut, gospodine Breton, ako želite nastaviti s odgovorom. Ja mogu postaviti pitanje. Ne, nažalost, postavite pitanje, ali gospodin Breton ima još jednu minutu. Ne, e, to je odluka koju donosi predsjedavajući. Gospodin Breton, imate još jednu minutu. Hvala. Mislim da sam odgovorio na pitanje zastupnika. Gospođa Katarina Konečna, odbor IMKO, klub zastupnika GUE. Hvala lijepa. Kandidatu za dužnost povjerenika, osim činjenice da ne postoji zakonska osnova da se osnoje Europski fond za obranu. Vi bi trebali biti toga svjesni. U stvari, vi ste već nekoliko puta među različitim institucijama e, podijelili taj fond. Ali u svakom slučaju želite rasporediti taj novac, pa dobro. Ali 10% fonda za obranu bi trebao ići u takozvane disruptivne tehnologije. Vi ste radili za tvrtku koja je bila eh, opskrbljivač francuske vlade. Ako sad vi recimo napustite prostoriju, ne sudjelujete u pregovorima, i niste uključeni u potpisivanje nekih ugovora, ne bi li bila najbolja pozicija da jednostavno se vi ne bavite općenito obranom, jer ćete uvijek imati sukob interesa? Euh, Hvala na ovom pitanju, gospođo Konečna. Govorio sam na tu temu, ali zaista mislim da je važno da se dobro razumijemo e, kada se radi o pitanjima upravljanja Malo prije jedan od zastupnika to spomenuo. Ja jesam radio u velikom broju tvrtki u mom životu, radio sam i ministarstvima i značu biti neovisan. Ne zato što sam bio francuski, neću zato što sam bio francuski ministar, e, favorizirati Francusku. Ne, ja se zalažem za opće dobro kao povjerenik, ne zalažem se za moju zemlju, već za sve zemlje. I ne zato što sam ja bio taj koji je osnovao e, futuroskop, koji je bio prva e, turistička e, destinacija, dakle zabavni park za turizam u Europi, da ću dati povlašteni položaj turizmu. Ne, postoje pravila i ja ću ih primjenjivati ali mislim da je koherentno eh, imati ovakav portfelj. Treba će prije svega ustrojiti novu glavnu upravu. To će biti jedna od prvih stvari koje ću morati napraviti. Glavna uprava za obranu i svemir, što je ključno kako bismo štitili taj četvrto područje i područje informacija. To je ključno. E, tu se radi o pitanjima o kojima puno moramo zajedno razmišljati i parlament će morati biti u uključen. Ja ću s vama govoriti kako iskoristiti ta sredstva za kibersigurnost i za obranu. Jer svi sektori u današnje vrijeme prožeti su pitanjima svemira i obrane. I zato i mislim da je taj resor osmišljen na taj način a ja se nadam da ćete me vi potvrditi kako bismo ga mogli uspostaviti, jer nemamo ni minute da izgubimo. Dobro. Dakle, vi ćete prevoditi Europski obrambeni program, iako ja kažem da je to protivno ugovorimo o osnivanju Europske unije. Dobro. Ako ćete to provoditi, onda opet imam jedno konkretno pitanje. koje mehanizme kontrole će imati Europski parlament. Ne želim nikakve prazne rečenice. Želim da mi krotno, točno, konkretno kažete što će Europski parlament imati u rukama kada govorimo o Europskom fondu za obranu. Hvala lijepa. Radi se od e, jednih bitnih pitanja uspostave tog fonda, a sve teme, dakle svi prijedlozi ulaganja će biti obrađeni pred Europskim parlamentom. Ja ću to vjerojatno raditi i više nego li što je to prvotno bilo predviđeno. Oprosti što se na to vraćam, ali upravljanje i pravo su vrlo važni. Znam da su neki govorili je li e, zakonski osnovati takav fond. Članak koji vi spomenjete postavlja pitanja treba li takav fond i može li Unija financirati te stvari, ali postoje pravna utemeljenost o kojima je ovaj parlament i tekako raspravljao. Prema tome, taj fond, kao što su sve pravne službe ustanovile, je pravno utemeljen. To je sukladno članku 176. i 186. Dakle, o e, e, koji se upravo odnose na ta pitanja, na dakle, istraživanja i e, obranu. I ja a, apsolutno e, pod, podržavam sve ovo što tu stoji. Hvala. Gospodin Brando Benifej je sljedeći govornik. Hvala lijepa, dragi povjereniče Breton. U ovom času svaki peti europski državljanin posjeduje neki pametni gadžet i to znači ogromna količina podataka. Vi ste rekli da se umjetna inteligencija temelji na podacima i da želite promicati informatički prostor za, za podatke. A što vi namjeravate učiniti kako naše veća uloga u tom sektoru ne bi dovela u pitanje osobne podatke u Europi. Onda još jedno pitanje vezane za umjetnu inteligenciju. Da li želite ažurirati postojeća europska prava o zaštiti potrošača i njihovoj sigurnosti? I zaključno vas pitam kako ćete postići da se umjetnu inteligenciju ne koristi na diskriminirajući način, recimo pre, da se to odnosi na njihovo osobno stanje, njihovo zdravlje ili podrijetlo. Hvala. Gospodine Breton, izvolite. Prije svega htio bih vas podsjetiti da e, naš odnos prema tim pitanjima je formulirama o direktivi o e-trgovini iz 2000. godine. To se neće promijeniti ta temeljna pitanja, mogu vam to potvrditi, jer to je temelj našeg pristupa podacima. Postoje neke važne stvari koje moramo imati na umu. Dakle, neće se nadzirati na masovan način, neće se gledati na zemlju porijekla. I ono što je zaista važno, to je odgovornost velikih platformi kako svi oni koji će raditi u e, tom e, sektoru podataka kako bi oni poštovali e, temeljne aspekte za nas, a to su borba protiv e, mržnje, terorizma i da se izbjegnu e, također svi sadržaji, pedopornografija i drugi. Morat ćemo neke stvari prilagoditi, ali sloboda koja je e, upravo sastavni dio svijeta podataka, to je temeljna sloboda i to ćemo zadržati. Mogu vam samo potvrditi da i ja razmišljam na taj način. U tom smislu je Europa drugačija u odnosu na druge kontinente. To je naša specifičnost. Ići ću i dalje. To smo uspjeli napraviti općom uredbom o zaštiti podataka, koja će, nadam se, uskoro postati i svjetska norma. Malo prije ste govorili o etičkim pravilima koje smo počeli definirati i e, koje bismo trebali definirati u prvih sto dana etička pravila za e, taj digitalni svijet i nadam se da će služiti ne samo nama, već i ostatku svijeta. Sada dodatno pitanje. Dakle, kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, tu ima raznih promjena i vi ste napisali u vašim pisanim odgovorima da mislite da kolaborativna ekonomija stvara nove inovativne mogućnosti, rast i nova radna mjesta i isto vrijeme postoji rizik dakle, da se ugroze postojeći socijalni standardi i standardi rada. Spomenuli ste da ćete e, razgovarati isto tako sa povjerenikom i povjerenicom koja je imenovana upravo za ta socijalna pitanja kako bi poboljšali E, uvjete rada onih radnika koji rade na platformama. Dakle, što mislite, kroz koje konkretne mjere vi namjeravate poboljšati e, tu suradnju s drugim povjerenicima kako bi se poboljšali upravo životni radni uvjeti tih radnika kako bi se na jedan pošten način moglo zajamčiti isto tako i zaštitu potrošača? Hvala lijepa. Radi se o temeljnom pitanju jer je nešto čime se ja tekako bavim, a to je također i u središtu svih ovih e, previranja o kojima govorimo e, danas i e, to je također okosnica resora koji ću ja dobiti ako mi ga vi povjerite i mlađi i manje mlađi ljudi koji su radili na tim platformama, a 10% Evropljana već je radilo na takvim platformama. I e, vidjeli smo kako one e, te platforme stvaraju ekonomski model, poslovni model koji je apsolutno neviđen. Neću sada e, reklamirati određena poduzeća, ali svima je jasno tko su ta poduzeća, a isto tako vidimo i kako e, ljudi e, e, koji za njih rade na dnu te na, dnu te ljestvice su zapravo u vrlo nestabilnoj situaciji. I onda nam kažu to su ljudi koji imaju malo poduzeće. E, da, mladi ljudi imaju vlastita mala poduzeća, ali to ne znači da se ne moraju poštovati socijalna prava. Jer moramo se vratiti na naše temelje i u tom smislu postaviti neke obveze za sve te platforme. Napravit ćemo to diskusijama. Ako ne bude dovoljno, onda ćemo ići i dalje. Sljedeća govornica je gospođa Van Sparentak, odbor IMKO, Zeleni. Hvala lijepa. Stvaranje unutarnjeg tržišta je stvorilo dobre strane za gospodarstvo i za građane, ali sve više vidimo određene napetosti između dakle, tog rasta i, i toga da se služi javnom interesu. Recimo, kada govorimo o zdravstvu i prisiljavanju na raspisivanje natječaja, to je imalo loše posljedice. Mladi ljudi sa ozbiljnim mentalnim problemima e, mora liječiti netko drugi ili nemaju pristup stručnoj pomoći zato što taj e, novi e, je dobio i pobjedio na natječaju. Kako ćete osigurati dakle, da unutarnje tržište dakle, želi ostvariti dobre standarde u pogledu okoliša i drugih elementa i da se mogu pružiti dobre javne usluge, a ne da se one ograničavaju kroz unutarnje tržište. Nakon što je Danska objavila da će zabraniti uvoz e, novih benzinskih i dizelskih vozila, nekadašnja povjerenica je rekla da bi to e, bilo kršenje pravila unutarnjeg tržišta kada govorimo o poboljšanju, pogotovo kada govorimo o homologaciji. Dakle, e, isto tako se radi o sprječavanju pristupa vozilima u urbanim e, e, sredinama. Da li smatrate da je to sve u redu? Hvala vam na pitanju, zastupnice. Prvo pitanje ticat će se prije moje buduće, nadam se kolege Kirjakides, nego mene, jer se tiče sektora zdravstva. Ja već i onako imam dosta velik e, portfelj i možda ga ne bih trebao proširivati na zdravstvo, premda u, i u sektoru zdravstva postoje neke stvari koje se nas tiču, no u svakom slučaju to je jako važno pitanje. I ako gospođa Kirjakides e, želi se time baviti na način kako vi to spominjete. Ja ću joj biti tu kao za, za pružanje, da joj pružim pomoć. Što se drugog pitanja tiče, evo, njega možemo povezati uz Dieselgate, jer sam vam je to bilo na umu, uz e, posljedice i ono što smo htjeli, dakle, nula post... E, dakle, taj Dieselgate, ne smijemo se bojati riječi, to je bio pravi skandal, s pravom je tako nazvan i razotkriven zahvaljujući djelovanju Europskog parlamenta uz vaše istražno povjerenstvo i koje je otkrilo, dao svoj doprinos da se otkrije ono što se stvarno dogodilo. I tu vidimo da čitav zemalja počinje usvajati norme. Postoje tu neke o kojima je bilo riječi, ali tu je i sve ono što se tiče automobila sa nultim emisijama. Puno zemalja i e, proizvođača govore o tome. Ja mislim da je to dobro. Mislim da to nije sve što treba napraviti, ali je dobro. Treba tu i poticaje, e, ohrabriti i naći pravu ravnotežu kako se unutarnje tržište ne bi našlo narušenim. No ipak e, smatram da nakon tog osvješćivanja neke države uviđaju što znači taj upgrade eh, našeg kontinenta o nultoj stopi ugljika 2040. i to je nešto što ide u, u logiku svega što se radi, ali i samo treba paziti da pravila ispoštuju pravila unutarnjeg tržišta, ali ja sam blago naklonjen tome. Hvala na odgovoru. Neke stvari baš nisu mi potpuno jasne jer mi u stvari razgovaramo dakle, o javnom zdravlju naših građana, zraku koji svi udišemo, a koji je dosta loše kvalitete upravo zbog motora sa izgaranjem. Tako da je to važno pitanje. Da li mislite da produbljivanje e, unutarnjeg tržišta bi trebalo biti važnije nego direktiva o kakvoći zraka i kada govorimo o pitanju e, klimatskih aspekata? Pa, ja doista mislim da naša želja, kolektivna želja i koju vodi gospođa von der Leyen, a to je ambicija da se dođe do nulte emisije ugljičnog dioksida, treba nam pomoći da idemo u pravom smjeru. Dakle, potpuno se slažem s vama. Zrak koji udišemo nadam se i na u sreću da će, da će na njega utjecati odluke, na njegovu kvakvoću će utjecati odluke koje ćemo donijeti. I ja ću ići što brže moguće u smjeru koji, o kojem govorite. A i što se tiče ostalih stvari, dakle, spomenuli smo Dieselgate, dakle, trebamo govoriti o homologacijama, o svemu tome, treba ćemo ubrzati rad, jer tu neki koriste, posežu za, za tim svim kako imamo dojam da ne bi napredovali, ali evo kad vidim kako Kina poseže za tom tim pitanjem homologacije. Evo, mi smo na 178 e, grama po kilometru, nadam se da ćemo spustiti na 118 i doći do 80, ali treba znati da je Kina već na 60. Dakle, vidite da postoje kontinenti koji idu u tom smjeru u kojem vi želite. Dakle, ja ću insistirati na tome da se ubrzaju te industrijske promjene koje idu u pravom smjeru. No, važno je imati viziju koju vodi izvršni potpredsjednik Timmermans e, i ići u smjeru koji, koji ste spominjali upravo. Hvala sljedeća govornica je gospođa Iskra Mihajlova, odbor ITRE i klub zastupnika Renew Europe. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovani kandidatu za dužnost povjerenika, u vašem budućem portfelju je naglasak eh, na dakle, budućnosti europske industrijske politike i kako se ona može razviti, dakle, automatizacija, digitalizacija. Mm, kada govorimo o drživoj konkurentno europskoj industriji, onda ona nosi čitav niz dobrih strana društvu i našem gospodarstvu. Međutim, neki industrijski sektori kao što je građevina, industrija na primjer imaju vrlo nisku razinu digitalizacije. Moje pitanje je kako ćete osigurati više prioriteta kada govorimo o digitalizaciji građevinske industrije, općenito govoreći kako ćete dati određeni impetus E, digitalnim centrima kada govorimo o automatizaciji digitalnim vještinama u tim sferama. Euh, Hvala vam, zastupnice. Kao što sam malo prije rekao, svi sektori unutarnjeg tržišta protkani su digitalnim i hvala što to posjećate, ali ponekad stečemo dojam da se o tome ne govori dovoljno često, ali to se tiče i e, sektora graditeljstva, dakle to je 9% BDP-a, 3 milijuna poduzeća, 10 milijuna radnih mjesta, dakle to nije zanemarivo, to je ogromno. No, ipak i vidim, dakle, digitalni šokovi će biti veliki. Evo možemo dati samo par primjera izgradnja E, blokova uz korištenje 3D e, printera, dakle tu trebate biti i zidar i inženjer. Vidimo isto tako i kako se koriste posebne tehnologije. Video podaci, baze podataka, sve važnije tehnologije, e, kvantni mjerači koji omogućavaju da se do milimetra precizno sve mjeri, dakle stanje tla, podova. To se svukli u svim sektorima koristi i u građevinarstvu, dakle i digitalno utječe na sve. Dakle, morat će postojati e, obuke koje će kojima ćemo moći obučavati tih 3 miliona poduzeća, koji su često mala poduzeća, dakle tu su e, inovativni digitalni e, centri koji će omogućiti da se na lokalnom razini steknu ta digitalna znanja, tu je i umjetna inteligencija koja će se razvijati u tom sektoru i tu je isto tako i program koji za tih svih digitalnih e, inovativnih centara da se i za građevinarstvo e, napravi e, jedan centar koji treba pomoći njegovom napretku. Hvala, dopunsko pitanje. Hvala lijepa. Na ovom kompetentnom i konkurentnom, konkretnom odgovoru. Kao dodatno pitanje, budući da vaš portfelj sadrži i digitalizaciju Europe, kriteriji za mala i srednja poduzeća je nešto što bi trebalo razviti. To ide ruku pod ruku, dakle, europska industrija, s druge strane mala i srednja poduzeća. Dakle, moje pitanje, možete li s nama malo više podijeliti vašu viziju vezanu uz europsku strategiju i strategiju u pogledu malih i srednjih poduzeća. Hvala. Ça Pa, tu odgovor je protkan kroz pet točaka. O tome smo već govorili, no ponavljam jer to najveć, najvažnije za mene. Dakle, to se tiče e, regulatornih prepreka. Prva stvar. Druga primjena direktive o odgođenom plaćanju. To treba modificirati jer to izaziva oko 30% slučaja stečaja malih i srednjih poduzeća. Treće, aktivno financirati male i srednja poduzeća, odnosno pomoći im. Tu ima razni, razni instrumenti. Četvrto, prilagoditi jedinstveno tržište specifičnostima malih i srednjih poduzeća, tu smo govorili o blokadama. I peta, peto, razviti vještine digitalne, to sam spominjao, to je jako važno, između ostalih, ali i održivost, jer kad govorimo o građevinskom sektoru, e, izolacija, zgrade sa nultom potrošnjom, CO2 i tako dalje, to su jako važne teme i to je nešto o čemu sam već razgovarao s povjerenikom E, Nikolom Šmitom, dakle radit ćemo, surađivat ćemo na toj zadnjoj točci. I ponavljam, a ovo je važna tema, dakle SMI Envoy, kojeg nisam imenovao, to još ni nitko naravno, ali imat će jako važnu ulogu da e, bude produžena ruka komisije i između, e, dakle, važnu ulogu će imati. Hvala lijepo i posljednji govornik je gospodin Eler kandidatu za dužnost povjerenika imam kratko pitanje. Kako se možemo pozabaviti pitanjem spajanja, dakle kad Kina recimo kupuje strateški europske industrije i tehnologije? Gospodin Breton. Je vais essayer de répondre un petit peu plus longuement que Pokušat ću biti dulji u odgovoru nego li što je bilo pitanje, jer je to jako široko pitanje, naravno. Već sam rekao, prva stvar je suverenost i e, tehnič kao prvenstvo. Ne možemo dopustiti da se bilo što radi. Gospodine Eller u vašoj zemlji u Njemačkoj nedavno se dogodile neke stvari do kojih ne bi trebalo doći da smo bili malo e, budni, da smo malo više pratili stvari. Vama je sasvim jasno e, na što mislim. Dakle, moramo e, vidjeti sve što se odvija oko nas. Politika nas štiti, trebamo imati pravila na tržištu a direktiva o uslugama je takvo pravilo. Međutim, morat ćemo koristiti puno više i jasnije različite eh, alate za filtriranje kako bismo zadržali našu industrijsku eh, eh, internetsku suverenost. Moramo ići na tehnološku suverenost, to treba biti naš cilj, ali još ga nismo ostvarili. Također, moramo načiniti i e, politiku pojedinih sektora, zatim zajedničke europske projekte koji će nam omogućiti vrlo bitne intervencije da se neki sektori u potpunosti preustroje i moramo raditi na nekim industrijskim sektorima kojima se za sada, nažalost, nismo još dovoljno pa bavili, a drugi su to izradili i sad su ta poduzeća na našem teritoriju vrlo prisutna. U politici kao i životu je ponekad možda druga ljubav bolji izbor za brak. Pažljivo smo pratili kad ste se obvezali na to da ćete poštivati kodeks o postupanju komisije koji osigurava da sindikalisti više ne mogu lobirati kada postanu dijelom komisije. Dakle, da recimo francuski povjerenik ne smije djelovati u ime svoje nacije. Mi smo danas čuli nešto blizu diskriminacije e, ljudi koji dolaze iz ekonomskog sektora i e, koji se onda diskriminira e, zbog toga jer su bili uspješni. Mi kao pučani smatramo da ćete biti uspješni u vašem poslu. A sada kandidat za dužnost povjerenika ima pet minuta vremena za zaključnu izjavu. Euh, Dame i gospodo zastupnici, hvala na ovoj razmjeni mišljenja. Pripremio sam se da odgovaram na vaše pitanja na način koji moji suradnici smatraju prilično originalnim. Imao sam svega deset dana za ovu pripremu. Umjesto da provodim vrijeme sa službama komisije. Ja sam se sastao e, na po 15 minuta sa predstavnicima, sa direktorima e, dvaju e, glavnih uprava. Ja sam umjesto toga proveo puno vremena s vama zastupnicima. Nisam se uspio sa svima sastati, ali sam razgovarala sa pedesetoricom među vama i to na taj način sam se pripremio. Jer vi ste ti koji predstavljaju politike koje ću ja trebati provoditi ovisno o vašoj odlusi. Bez obzira kakva ona bude, ovo je nevjerojatno ljudsko iskustvo koje nikada neću e, neću zaboraviti. Ako me potvrdite, bit će to zahvaljujući e, dakle, toj e, vašoj suradnji. Spomenuo sam koji su ti glavni izazovi i s čime se sve Europa mora nositi, a to su okoliš, digitalni svijet i socijalna pitanja. To su dakle tri izazova koji su pred nama. Ja ću iskoristiti svu moju energiju kako bih bolje zaštiti unutarnje tržište, eh, kako bi naš kontinent zaista ove u 21. stoljeće. Jer zaista treba hitno djelovati. Gledajmo svijet takav kakav jest, a ne kakav bismo mi željeli da bude. Jer e, imati prvenstvo na tehnološkom planu, imati obranu kakvu želimo, to ćemo omogućiti da svijet bude svijet gdje će sve nadahnuti naše vrijednosti. E, moramo raditi na tome da se digitalno ne izdvoji svega ostaloga na našem tlu. Ali imamo e, izvrsne alate u rukama. Mi Evropljani imamo izvrsne resurse u našim rukama koje nismo još koristili, a koji put smo našim zastarjelim pristupima e, čak spriječavali da se stvari razvijaju. Naša Europa mora postati izvrstan Eko sustav 21. stoljeća sa ona tri izazova o kojima sam govorio. Naša zajednica mora biti na službi svih država, članica, svih poduzeća i svih naših sugrađana. Ako mi ukažete povjerenje, ja ću u sljedećih pet godina uz vas uložiti svu moju energiju. Ako mi ukažete povjerenje, nastavit ću na putu koji je uvijek bio moj put, a to je otvoreni i konstruktivan dijalog sa svima. Jer, kao što vidite, upravljanje je ono što je vrlo bitno. Znam tko ste vi, vi ste predstavnici e, naroda, a ja znam tko sam ja i koja mi je dužnost i radit ćemo zajedno. Moje iskustvo i moju strast e, ste možda otkusili e, poduzeće, strazda tehnologijama, upravljanje, na nešto na dobrobit sve Evrope, cijele Europe. Dame i gospodno, ne zaboravimo povijest Europe. Prije nego što je postala tržište, radilo se o zajednici punoj solidarnosti, konvergencija, puštovanja raznovrsnosti. Trebamo imati uniju koja će imati svoj e, značaj u svijetu. Svatili ste da nisam naivan. E, život me naučio da, a kada se djeluje, napredak stvara napredak, uspjeh stvara uspjeh. A to će biti moguće samo budemo li radili zajedno, ruku pod ruku, i mm, vi i ja, vi kao zastupnici koji predstavljate 511 milijuna naših sugrađana i na temelju vrijednosti, slobode, gospodarskog rasta, e, zapošljavanja, slobode i pravde. Hvala. Um. Zahvaljujemo kolegama na pitanjima. I zahvaljujemo kandidatu za dužnostnika povjerenika. Zahvaljujem na vašim odgovorima, na vašim zaključnim riječima. Sada ću dati riječ gospođi Suter kako bi zaključila sve. Zahvaljujem svim članovima dvaju odbora i e, hvala kandidatu za povjerenika na njegovim odgovorima. Zahvaljuju također i tajništvima dvaju odbora koji su dobro surađivali da pripreme ovo saslušanje. Hvala i prevoditeljima. I e, uskoro ćemo se sastati kako bismo e, raspravljali o ovom E, o ovom e, saslušanju i za kraj daću riječ gospodinu Krasnodepskom da zaključi sastanak. Još jedan puta hvala lijepa. Ja bih rekao da je to bila vrlo zanimljiva rasprava i samo bih želio reći da zajednički sastanak koordinatora će biti u pet sati u istoj prostoriji kako bismo mogli procijeniti ovaj sastanak.